Good afternoon everyone. Dobar dan svima. Dobrodošli na današnji sastanak. Prije svega vratit ćemo se na devetu točku dnevnog reda, dakle obavijesti predsjedatelja, jer zbog nedostatka vremena tijekom jutrošnjeg sastanka smo to odgodili. Prije svega što se tiče gospodarskog dijaloga s Francuskom, Sastajemo se s predsjednikom Olandom. A gospodin Moskovici neće, nažalost, moći prisustovati u četvrtak sastanku odbora IKON za razmjenu stajališta i planirani gospodarski dijalog sa našim zastupnicima. Predviđena je zamjena za to 12. velječe u popodnevnim satima. A, odbor za vanjske poslove Švicarske će posjetiti Europski parlament u srijedu 13.11. njihov skupno 25 i sastat se sa članovima obrova odbora Ekon Afet Libe. Oni zastupnici koji su zainteresirani za odnos Europske unije i Švicarske, e, uključujući neke teme poput zamrzavanja imovine, bankovne unije, oprezivanja i tome sličnoga su lijepo pozvali da prisustvuju u ovom sastanku od 9 do 10 sati. Dakle, 13. 11. Ekona će poslati mailom se obavijesti o tome. Što se tiče trenutnih trijaloga, Trijalog o ovom pitanju je održan 22.10. u Strasburu i usredočavao se na pitanja koje se bave eh, izravnim intervencijama. Dakle, to se to spada u sektor fleksibilnosti kada se radi o alatima za stabilnost. Pitanje trećih zemalja su također nešto o čemu se raspravljalo. Sljedeći trijalog e, odvija se 11. Što se tiče trijaloga o Omnibusu, 12. održao se prošli četvrtak i nije došlo ni do kakvog napretka, niti u jednom od pitanja. Pregovarački tim parlamenta je komentirao pro zadnjem tekstu predsjedništva koje se bavi dugoročnim jamstvima i tražili su daljna pojašnjenja kako bi se lakše došlo do zaključaka o ovom pitanju. Početna reakcija komisije je bila pozitivna, no predsjedništvo je izrazilo svoju zabrinutost da bilo kakve daljne promjene e, bi mogle dovesti do poteškoća. Dakle, što se tiče eksploatornih dokumenata, nismo također dobili nijakve pozitivne povratne informacije od predsjedništva. E, 13. trijalog omnibusu na rasporedu je 11. Prelazimo na 14. točku dnevnog reda sada, to je javna rasprava o uspisima i propustima u državama u krizi. Dakle, ovo je dio javnih rasprava koje naš odbor redovito organizira, međutim ukazali bismo na činjenicu da ovaj događaj se zapravo ne može doživjeti kao formalni uvod u pitanja koja se bave krizom u pojedinim zemljama. Odbor je zatražio do ovlaštenje da sastavi izvještaj na vlastitu inicijativu o aktivnostima Međunarodnog monetarnog fonda i informacije koje danas prikupimo moći će se iskoristiti kao nešto na temelju čega će se sastavljati ovo izvješće nakon što se za to dobije odobrenje. Pozdravio bih današnje govornike, životopisi svih govornika su prosljeđeni e-mailom, samo bih podsjetio da je svrha ovog, ove rasprave da se revidiraju uspjesi i neuspjesi u zemljama u krizi. u obzir da su predložene mjere da se često dovode u pitanje i isto tako dovode u pitanje njihov demokratski legitimitet. Kratkoročni učinci e, ovih politika mogli bi biti drugačiji od željenih dugoročnih učinaka i zemlje koje su unutar ovog programa bi mogle profitirati od transparentne i dubokosežne revizije najboljih postojećih praksa, a to bi uključivalo i analizu onoga što dobro funkcionira u kojem konkretnom kontekstu. Imat ćemo dva panela. Prvi će se baviti povratnom spregom u segmentu trgovanja državnim dugom i kako ju prekinuti, a drugi konkurentnost, rast i socijalna dimenzija strukturnih reformi koje se provode u zemljama koje su u krizi. Svaka sesija počinje jednom kratkom prezentacijom naših gosti stručnjaka, a nakon toga spontanim javljanjem za riječ. Nakon prezentacije dolazi razmjena stajališta. Prije svega, u prvom ćemo panelu imati spontano javljanje za riječ, a u drugom također spontano javljanje za riječ. Dakle, nakon rasprave imat ćemo razmjena stajališta sa Europskom komisijom, sa Međunarodnim monetarnim fondom i Europskom središnjom bankom i postoji popis govornika za to. Dakle, odmah bih dao riječ profesoru Polu Žorionu, profesoru na Slobodnom sveučilištu iz Brisela. E, podsjetio bih profesora na to da ima pet minuta vremena na raspolaganju. Ostanite slobodno na svojem mjestu. Dakle, pet minuta. Should I start? Can I be heard? Čujete li me? Prije svega, podsjetio bih predsjedatelja da mi je rečeno da imam 10 minuta za svoje uvodno izlaganje. Da li je to tako ili... Da, ispričavam se, Deset minuta je upravo ste. Hvala vam. Ja sam izlaganje e, naslovio budućnost eurozone sa stajališta kamatnih stopa. Dakle, budućnost ti eurozone možemo pristupiti kao jednom logičnom problemu. Ukoliko ga se ne riješi, bar ga se može znatno razjasniti kada se problemi razmotre iz jednog jedinstvenog stajališta, a to je kupona državnog duga onih država koje pripadaju eurozoni. Unutar gospodarske zone gdje se primjenjuje određena valuta, razina jedinstvenog kupona trebala bi postojati e, za svaki obavezan rok dospijeća osnivači eurozone e, svakako su vjerojatno pretpostavljali da će to biti primjenjivo na cijelu eurozonu ili da će barem dugoročno se ispostaviti da je tako. Oni nisu predvidjeli da e, rizik od e, bankrota će ugroziti pojedine države članice, niti su predvidjeli da bi se ikada razmatralo vraćanje na stare valute. Činjenica za, za kupone s jedinstvenim rokom do spjeća, da oni variraju između zemalja unutar eurozone i to je već samo po sebi pokazatelj poteškoća u kojima se zona nalazi. Podsjetio bih vas koje su komponente kupona državnog duga. Što se tiče eurozone, imamo tri komponente kamatne stope koje moramo uzeti u obzir. I one održavaju ne samo gospodarske, već i političke okolnosti pojedinih država unutar zone. Dakle, premija likvidnosti, kreditna premija i konverzijska premija. E, spomenut ću kupone vezane uz državni dug s određenim rokom dospijeća i tu ću zapravo govoriti o kamatnoj stopi koja se sastoji od ta tri elementa, čak i u slučaju gdje je premija, kreditna premija i konverzijska premija u jednom slučaju će biti jednake nuli. Premija likvidnosti je onaj dio kamatne stope koji održava činjenicu da je instrument duga nije stvaran novac, već roba koja će se pretvoriti u stvaran novac u nekom točno određenom trenutku u budućnosti. Dakle, premija likvidnosti je cijena koja se izražava kao kamatna stopa za takvu odgodu. Premija likvidnosti za određeni rok dospijeća, određene valute se određuje omjerom između mogućih potencijalnih zajmodavaca i zajmoprimaca za takve financijske proizvode na tržištu kapitala. Dakle, potražnja i ponuda je jedan faktor faktora zbog toga što to snažuje konkurenciju eh, ili između potencijalnih zajmodavaca ili zajmoprimaca, ovisno o tome eh, kakva je potražnja, kakva ponuda za zajmovima. Premije likvidnosti se ovisi o okolnostima gospodarske zone o kojima se radi i takve nerazmjeri zapravo otvaraju mogućnosti arbitraže za takozvani carry trade trgovinu. Dakle, valuta, novac se može pozemljivati u okolnostima gdje je premija likvidnosti niska ili u okolnostima gdje je ona znatnije viša. Kreditna premija je nešto što zajmodavac e, traži kao premiju osiguranja zbog opasnosti da pozajmljena suma se neće vratiti ili da se neće isplatiti obvezujuće kamate. Dakle, to se oboje naziva kreditnim događajem i postoje konkretna tržišta koja se bavi tim kreditnim premijama, e, takozvana credit default swap tržišta, ali isto tako je moguće koristiti i direkcionalno trgovanje, odnosno gole pozicije. Premija, konverzijska premija zapravo obuhvaća rizik da će se dug neće vratiti u istoj valuti, već da će se u jednoj vratiti valuti koja je slabija, primjerice drahma, punte, skuda i tome slično. Dakle, kuponi državnog duga unutar eurozone. Ukoliko je eurozona najpoznatiji slučaj gdje se državni dug s jednim rokom dospjeća u jednoj valuti može povezati sa više od jednog kupona, Istinija, istina je da državni dug s jednim rokom dospjeća u jednom valuti zapravo traži samo jednu premiju likvidnosti. Unutar eurozone ta likvidnost za bilo koji rok dospjeća može se izračunati razmatrajući kamatne stope koje su povezane s državnim dugom za zemlju o kojoj se radi i za zemlja i ukoliko jedna zemlja takva je primjerice ima nultu vrijednost, mogli bi uzeti za primjer Njemačku, gdje dakle rizik da dođe do neplaćanja jednak nuli. Dakle, tržište kapitala smatraju da nema nijakve mogućnosti da će Njemačka poželjeti napustiti eurozonu, e, već se od nje očekuje da će ona biti posljedna koja će u njoj oslati u slučaju disintegracije zone. Dakle, zbog toga ne postoji premija, konverzijska premija koja je vezana uz državni dug Njemačke. E, kratka digresija. U članku 27.9.2012. u New Yorku e, pod naslovom Tragedija Europske unije kako ju riješiti, George Soros je predložio da bi Njemačka trebala napustiti eurozonu. Ukoliko bi takav scenarij postao stvarna mogućnost, kuponi njemačkog državnog duga bi trebali počeli se prebacivati na premiju konverzije. No ta premija bi zapravo imala negativnu vrijednost i spustila bi se kamatna vrijednost cjelokupnog kupona jer bi euro u eurozoni bez Njemačke bi devalvirao u usporedbi sa doj, njemačkom markom. Dakle, možemo reći da je to primjer eh, likvidnosti, premije likvidnosti svakog državnog duga, a takozvan spread kupona bilo kojeg državnog duga zapravo suma kredita i konverzijskih premija. I čum, čim se spomene mogućnost da neka država bankrotira i ukoliko ne postoji čvrsta posvećenost da takva država ne bi u tom slučaju napustila zonu, cijena zajmova i konverzijskih premija se penje iznad nula. Dakle, tako započinje jedna dinamika centrifuge i mogućnost takvog događaja, odnosno nemogućnost da do toga dođe, e, zapravo dovodi u mogućnost, e, odnosno ne dovodi, ne otvara mogućnost e, raspadanja eurozone. Dizanje cijene kreditne premije dovodi do toga da postoji sumnja o solventnosti, što dovodi do sumnje o solidarnosti od drugih država članica, a u nedostatku toga određena država bi morala napustiti eurozonu. Dakle, cijena konverzijske premije se dodaje na kreditnu premiju unutar kupona koji se traži na tržištima kapitala i na taj način se pogršava mogućnost da država postaje insolventna, a druge države članice su prisiljene e, spašavati ih. Spomenut ćemo sada e, sljedeće poglavlje Dakle, postoji jedan učinak vezan uz konverzijske premije. Jens Weidmann, predsjednik Bundesbanke, je to istaknuo u jednom članku iz 39. u Financijskom Timesu i rekao da je to katastrofalni neksus e, trgovanja državnim dugom. Dakle, komercijalne banke sve više će željeti trgovati u državnim, državnim dugovima svojih vlastitih zemalja i to je iz razumljivog razloga. Iako prva djeluje paradoksično, zapravo za domaće banke i kreditna premija i konverzijska premija državnog duga jednostavno se pretvaraju u profitne marže. Kreditna premija, dakle ukoliko dođe do bankrota države, njene komercijalne banke će vjerojatno postati nesolventne zbog pretjeranog e, državnog duga, ali oni će biti spašene ili bail-inom ili bail-outom. Za konverzijsku premiju, ukoliko se e, država vrati na svoju staru valutu, njene konvencijalne banke će to isto učiniti i konverzijska premija dakle se neće u tom slučaju primjenjivati i opet će dovesti do profita. Dakle, takav efekt je ohrabren s dvama odredbama. Prije svega jedna koja ograničava takvu izloženost banaka do 25% njihovog prihvatljivog kapitala, no s druge strane banke smiju kupovati državni dug u neograničenim količinama. I također kada to čine ne moraju sa strane stavljati e, određeni equity kapital e, i za središnje banke one funkcionira kao zametavac u krajnoj instanci. Zapravo postoji zajednička sudbina između središnje banke i nacionalnih banaka. Dakle, komercijalne banke nakupljaju sve više državnog duga, sve ga više kupuju i izlažu se mogućnosti deprecijacije. I takav odnos zapravo stvara potencijal za pozitivan feedback koji će pokrenuti jednu silaznu spiralu, a kao što dok situacija u državama opada, to će se isto odraziti na njihove banke, a mogućnosti slovetnosti će rasti. No istovremeno kreditni rizik tog te države će se penjati i rasti će i kreditna premija e, na državni dug. Zaključno bih rekao, možda možete samo malo spori biti jer je teško prevoditeljima pratiti. Ja vjerujem da oni imaju primjerak mog teksta. Da, možda imaju tekst, ali moje rečenice bi mogle biti donekle složene. Svakako sam došao do zaključka koji se bavi mogućnostima za eurozonu. Dakle, u nizu događaja koji su počeli u zimu 2009. Grčka, Irska, Portugal, Španjolska, Italija su financijski nastradale i to u toliko mjeri da je državni dug prve tri spomenute nacije e, treba biti odvojen od odnosno prestati ga trebalo izdavati na tržištima kapitala. I cijena kredita i konverzijskih premija je zapravo došla u tim slučajevima do takvih razina da te države više nisu bile mogućnosti da isplaćaju, isplaćuju kupon koji je tržište tražilo. I one države koje se nisu zatekle u takve situacije su preuzele, su pomogle uz pomoć Međunarodnog monetarnog fonda. Dakle, Irska također tvrdi da će biti mogućnosti ponovno pristupiti tržištima kapitala do prosinca 2013. a samo Grčka i Portugal bi tada još trebale daljnu podršku s time da je Cipar jedan granični slučaj. Postavlja se pitanje solventnosti eurozone u cjelini. Dakle, moguće da dođe do daljnjih nezgoda unutar zone, kao što se događalo od kraja 2009. i postavlja se dalje pitanje da u predvidljivoj budućnosti kakva će biti kapacitet onih solventnih država unutar zone da pružaju podršku, zajedničku podršku onim državama koje su izgubile pristup tržištima kapitala zbog pretjeranog e, rasta cijena kreditnih premija i konverzijskih premija koje zapravo zahtijevaju tržišta kapitala koja trguju državnim dugom tih zemalja. Pitanje u eurozoni danas se svodi na to da li solidarnost koju pokazuju one solventne države osigurava solventnost cjelokupne zone. U prvom slučaju, najboljoj varijanti, um, cjelokupna solventnost eurozone će ovisiti o financijskom kontekstu koji će ostati solidan dok god kreditne premije ili konverzijske premije za jednu naciju jednostavno ju ne prebace sa strane solventne države u grupaciji onih koje više nisu solventne. I u tom slučaju cijela eurozona treba biti preispitanja u svjetlu takvih novih okolnosti. I čak i u tom slučaju najbolji mogući scenarij za eurozonu je da okolnosti će i dalje zapravo ostati nestabilne i krhke. Drugi scenarij je manje povoljan gdje cijela eurozona e, zapravo je nesolventna i što je trenutno slučaj i usprko zajedničkom trudu solventne zemlje su izgubile svoju mogućnost, sposobnost da jamče e, državni dug onih država koje su u problemima, bez da dovode u pitanje svoju vlastitu solventnost. I u tom slučaju pojavljuje se sljedeća alternativa. Prva mogućnost je da se ponovno stvori jedna smanjena zona cjelokupne solventnosti e, nakon odlaska nesloventnih država. I do toga bi došlo kroz bankrot, njihov državni dug bi se restrukturirao i on bi se vratile nazad svoje stare valuti koja bi bila devalvirana naspram euru i koja bi omogućila zapravo jedan novi početak e, od nula. Druga je mogućnost planiranje jednog e, općeg bankrota eurozone, restrukturiranja cjelokupnog duga u jednom zajedničkom naporu kroz mutualizaciju unutar eurozone. Euro bi također devalvirao naspram ostalih valuta i do toga zapravo samo može doći kroz e, federalizma na financijskom, fiskalnom i bankarskom nivou. Dakle, taj drugi prijedlog samo rješava nestabilnost i krhkost eurozone prema trenutnoj strukturi i prema njenom trenutnom načinu funkcioniranja. Hvala vam. Hvala vam lijepo, profesor Jurijan, e, da ću riječ e, gospodinu Gozesu. Monsieur Hvala gospodine predsjedavajući. Podsjetite govornike da nismo stručnjaci, već smo izabrani zastupnici naroda, da nastojimo shvatiti i doprinos znanstvenih krugova. Mislim da nema nikakvo, nikakve pedagoške koristi da e, ovdje slušamo brze govore koji se prevode, a i prevoditelji gube e, dah. Dobro je što je dostavljen e, tekst, ali bez obzira na to moramo moći u stanju, biti u stanju čuti poruku. A sad smo evo čuli govornika koji je brzinom, neviđenom brzinom 13 minuta govorio o nečemu što ja uopće ne razumijem. Odnosno, ne razumijem baš dobro. Hvala Mislim da e, je to e, možda neka vrsta propovjedanja ako ovdje debatiramo oko savladavanja krize i slušamo neke teoretske scenarije. Mislim da ovi scenariji koje smo čuli su nerealni euro iz eurozone je zapravo jedan sasvim politički e, projekt koji se na koji se ne može odgovoriti politički, e, znanstvenim scenarijima. Niti scenarijom 1 o naspuštanju eurozone, a niti e, scenarijom 2 o E, raspadanju eurozone. Znači to nisu zadaće koje si možemo staviti pred sebe. Moramo biti realni i shvatiti pod kojim uvjetima e, su one države koje su do sada imale tako visoke dugove ponovno mogu naći svoj put prema solidnosti i solidarnosti. Znači radi se o, ne radi se o primjerenom upravljanju dugom, već se radi o tome da dugovi E, prihodi i rashodi moraju biti u ravnoteži, a ne o tome kako ćemo upravljati postojećim dugovima. Koji je odgovor cijenjenog znanstvenika o dugovima Japana ili Sjedinjenih država ovdje? Ovdje ne možemo na taj način razgovarati o alternativnim scenarijima, to nije primjereno. Gospodine Langen, ja sam mislila da vi želite intervenirati u raspravu. E, čuli smo što je rekao i gospodin Gozes, e, gospodin Langen. Vi ćete, e, gospodine Jorion, imati prilike poslije intervenirati. Molit ću sljedećeg govornika da poštuje vremensko ograničenje od deset minuta i molim vas da govorite razumnom brzinom zbog prevoditelja koji nam ovdje omogućuju rad. Mikrofon, molim vas. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja ću pokušati e, govoriti sporo i dovoljno glasno, tako da me svi čuju. Budući da je vremena malo, ja neću biti jako ljubazan prema ovoj publici, već ću preći izravno stvar. Dakle, naslov. Sam naslov uspjesi i neuspjesi u zemljama u krizi, ignorira one najkorjenitije probleme s kojima eh, je Europa suočena. Ne zato što postoji kriza u određenom brojem zemalja, već zato što se dizajn Europske monetarne unije pokazao pogrešnim. U okviru postojećeg dizajna Europska monetarna unija neće biti održiva usprkos činjenici da držišta imaju sada vrlo popusljiv gledanje na kratkoročno razdoblje. Ja ću zato indicirati što smatram da su preostali problemi u tom dizajnu. Kao što se sigurno sjećanje, mi imamo neovisnu monetarnu politiku koju vodi Europska središnja banka, čiji je odgovor e, izložen e, izuzetnim kritikama, ali po mom razumijevanju nije samo taj odgovor drugačiji, već i e, okruženje u kojem funkcionira Europska središnja banka. Znači, vođenje monetarne politike e, mislim Europska središnja banka radi ono što radi i bilo koja druga središnja banka u svijetu postoji e, e, naravno nešto što se prodaje i kupuje u okviru monetarnih operacija no države interveniraju putem državnih obveznica. Čuli smo da je E, marža u tim državnim obveznicima se znatno e, povećala. Znači u tom sljedeće Europska središnja banka e, nema taj nije zajmodavac u krajnjoj instanci dakle Treće, Europska središnja banka nema kapaciteta koordinirati fiskalne politike sa bilo kojom vladom. S bilo koja središnja banka u svijetu, bez obzira koliko je neovisna, raspravlja o fiskalnim politikama sa postojećim vladama i stoga uzima za ciljeve monetarnu politiku, uzimajući u obzir ne podređene, već zapravo izgledne rezultate fiskalne politike na područjima gdje vodi monetarnu monetarnu politiku. E, opet e, Europska središnja banka nema niti taj luksuz na raspolaganju. zatim središnja Europska središnja banka vodi monetarnu politiku za eurozonu, ali i dalje postoje značajni nacionalne regulativa i nadzor financijskih sustava. Nema europskog e, pristupa rješavanju ovaj, ove vrste sporova i to i dalje taj mehanizam je i dalje u pripremi. Dakle, ovo je primjer samo e, problema kolektivnog djelovanja. Neke od tih kolektivnih djelovanja čak su dovele do e, pogoršanja eurokrize kada govorimo o bijegu kapitala ili o suši kapitala, regulatori banaka u e, u pojedinim državama su čak povećale e, taj vijek kapitala na način da su odredile da se poveća izloženost prema problematičnim zemljama. Znači, e, to je ugrozilo zdravlje nacionalnih financijskih sustava. No, e, vrš, izvršavajući se te svoje obveze, osudili su zapravo eurozonu na krizu. Zatim nacionalne fiskalne politike koje ostaju u eurozoni podliježu određenim pravilima koja su vam svima dobro poznata, pakt o rastu i stabilnosti, no exit e, odredba i slično, no u tom procesu pakt o stabilnosti i rastu pokazao se kao provedivi ex post uvjet, naravno da je postalo um, da je ostvaren određeni napredak u zadnjih e, nekoliko godina, ali bojim se da još nismo došli do onoga što bismo nazvali održiva monetarna unija e, i euro kriza neće biti trajno riješena dok se te greške ne riješe a rješenje je potrebno svi se slažu sa načelima ali se E, svi ponašaju kao da se to može u nedogled odgađati. Znači bankovna unija neka vrsta fiskalne unije i nove čak i političke unije su neizbježne. A to znači jedno nazvano tijelo, jedno tijelo za rješavanje sukoba i Europski e, fond za e, jamstvo depozita. Dakle, te tri komponente su ključni sastojak bilo koje e, funkcionalne bankovne unije u povijesti svijeta i e, e, ekonomskih unija. jedinstveno nadzorno tijelo, načelno smo se dogovorili o toga, ali taj proces je toliko opterećujući da je potrebno još dosta strpljenja. Vlade i dalje imaju previše diskrecionog prava znači ocjena bilanci, stres testovi, sve to izuzetno zahtjevno i zasigurno će stvoriti određene probleme određenim bankama u nekim zemljama. Zajedničko tijelo za rješavanje sporova je i dalje u povojima, zapravo nešto o čemu se još uvijek raspravlja E, naglasit ću dvije stvari koje su mi osobito važne. Kao prvo, da li će se taj poredak e, gubitaka primjenjivati na jedan jednoobrazan način? E, nova direktiva poziva na sustav primjene gubitaka na vjerovnike, pa zatim depozitare i slično kao što je bio slučaj u Cipru. No, podsjetit ću vas da je smatralo se, odnosno e, bilo je riječi o tome da će Cipar biti jedinstveni slučaj i da se tako nešto neće ponoviti, iako sigurno ima prostora da se to ponovi a tu je i diskrecijsko pravo država članica kako će primjenjivati te norme na neku konkretnu bankovnu krizu u, određene u određenoj zemlji. Sljedeće e, je ovo zajedničko tijelo za rješavanje sporova. To je tendencija da komisija, odnosno opća uprava za konkurenciju, odnosno tržišno natjecanje, bude praktički vršitelj dužnosti tog tijela za rješavanje sporova među bankama u Europi, u eurozoni, e, no po mom mišljenju nema slučaja, nema takvog presedana gdje netko dao to, tu ovlast za rješavanje sporova e, tijelu za zaštitu tržišnog natjecanja. To je sad samo slučaj u Europskoj uniji gdje je odlučeno da će se ta ovlast dati tijelu za zaštitu tržišnog natjecanja. Opet kažem, niti jedna u svijetu, zemlja u svijetu nikad nije e, postupke do kapitalizacije banaka e, prepustila tako jednom tijelu. Zatim nedostaje i zajednički fond za osiguranje depozita. Dok god imamo eure e, u koje su E, u depoziti, e, odnosno deponirane u nekoj španjolskoj banci, to će se smatrati e, imovinom lošije kvalitete nego euri koji su položeni u nekoj čak i lošoj njemačkoj banci. Jer naravno s obzirom da e, e, e, Europska središnja banka podržava transfere novca unutar eurozone, odnosno pokušava da ti transferi budu što jeftiniji mogući, postoji prirodni poticaj da se taj novac iz dobre banke gdje se smatra da je možda ta imovina ugrožena prebaci čak i u lošu banku ako se smatra da je tamo novac siguran. Zato što solventnost države koja stoji iza banke, ona koja je tu bitna. Dakle, e, ne ocjenjuje se tu kvaliteta e, bankovne bilance, <laughs> već kvaliteta pojedine fiskalne e, države i jedini način da se to izbjegne je uvođenje europskog fonda za fiskalna za depozitarna jamstva. Je reći ću još nekoliko riječi o Španjolskoj. Španjolska je napravila velike greške u tom procesu, ali i naši vjerovnici. Čim imate problem između dužnika i vjerovnika, to je bilateralni problem. Jer u španjolskom e, možete očekivati e, e, da će bilo koji racionalni gospodarski subjekti zapravo stvoriti pretjerani dug. Isto tako E, sustav koji Europska monetarna unija je uspostavila jedan sustav koji podržava neracionalnost i ako se ne složimo oko Europske monetarne unije prije ili kasnije će Europska monetarna unija se raspasti. Hvala vam. Hvala vam profesore Fernandez. Ja ću iščitati popis govornika. Gospodin Langena je već imao riječ, gospodin Gulman, gospođa Kleva, gospodin Epin, gospođa Sančis Pesedo, gospodin Sofoleus, gospodin Hadži Đođo i gospođa Papadopoulou. upravo nakon Wernera Langena ja sam podigao ruku. nisam, nisam vas vidio, ali e, stavit ćemo vas na popis doista nam nedostaje vremena. Imamo još dva panela i molio bih ako zastupnici, e, molim vas da ne govorite dulje od dvije minute, gospodin Bulman. Da, srčna hvala. Stručnjaci su e, profesor Jorion, analizirali su e, mogućnost bijega u eurozoni E, profesor e, Venezani se e, bavio sa pogrešnom konstrukcijom eurozone, no ja bih pitao jednog i drugog stručnjaka sljedeće. Građani Europske unije, osobito eurozoni, imaju dojam da nema kraja ovoj krizi. Jedan vrhunac krize ide za drugim od 2009. godine i da zapravo mi nismo niti izašli iz tih vrhunaca krize i ja bih vas pozvala da se vratite u situaciju u jesen 2009. i da nam ovdje kažete kako vi ocjenjujete političku reakciju država članica. Jesu li države članice pravovremeno djelovale? Jesu li ti odgovori išli u pravom smjeru ili su kao i mnogi u ovoj kući smatrali da je zapravo ti, te korekcije su bile premale i došle su prekrasno, prekasno. I e, dakle ta situacija u jesen 2009. Eh, je dovela do toga da je u proljeće 2010. Eh, kriza dalje eskalirala u Grčkoj primjerice i ta takozvana trojka sa eh, tim zapravo gdje se ne zna tko donosi odluke i u koje, čije ime i ko je za njih odgovoran pitamo se je li to doista primjereni instrument da se nadvlada kriza u eurozoni i zar nije potrebna možda mnogo više demokratske kontrole kontrole i podrške demokratskom legitimitetu Europskog parlamenta kako bi se uvela jedna dobra e, i djelotvorna e, politika suzbijanja kriza. Hvala gospodin Gulman. Mislim da gospodin Lanin želi nešto dodati. Ja bih analizu drugog e, govornika ocijenio kao pozitivniju nego što to je bio slučaj kod prvog e, govornika. Od samog početka je bilo jasno da politički projekt eura treba daljnju integraciju e, politika fiskalnih politika, gospodarskih politika i niko nije u to sumnjao. Ja se sjećam e, i već prije nekoliko godina je u ovom odboru ta rasprava vođena no dogovori koji su tada potpisani profesor Fernandez je rekao e, da se pakt stabilnosti i rasta pokazao neučinkoviti. Da, upravo tome je problem. Države članice su potpisale, ali se nisu toga držale. I upravo stoga je došlo do te problematike i usprkos tome je nekako to išlo se manje više dobro do globalne financijske, krize financijskih tržišta. Znači ne radi se samo o nekakvim unutarnjim e, greškama, već to je rezultat krize financijskih, svjetskih financijskog tržišta gdje su derivati porasli 12 puta i financijsko tržište je naraslo iznad svake mjere i e, državni dugovi e, su zapravo ocijenjeni sa e, faktorom rizika nula i to je bila temeljna greška u cijelom tom sustavu. I podsjetiti na to da je napravljena greška, da svi smo napravili grešku i ona to se ne može popraviti demokratskom kontrolom Europskog parlamenta. To je zadač država članica da sami obavljaju svoje obveze. I zato ja upućujem pitanje profesorima ovdje. Što biste vi savjetovali e, e, južnim europskim državama kako da sami savladaju svoje probleme? Hvala, gospodine Langel. Gospodine Lambert, e, dvije minute. Sačuvajte me za kasnije. odlučila sam e, se javiti za riječ e, na e, svom materinjem, na materinjem jeziku zato što kada govorim, ovdje o konkretnim zemljama, ovdje raspravljamo i o trojci i o rezultatima aktivnosti trojke u onim državama gdje trojka djeluje. Ja bih željela istaknuti da Slovenija još za sada nije sudjelovala niti u jednom takvom programu. Trojka E, nije Dakle, mi nismo tražili niti pomoć e, trojke, no nekoliko zadnjih tjedana provodimo određene aktivnosti u Sloveniji, uglavnom u kontekstu, u kontekstu e, stres testova slovenskog bankovnog sustava i sada te stres testove provodimo u osam panaka vezano uz metodologiju koju komisija primjenjuje u e, raspravi e, oko bankovne unije i oko tih stres testova koje će sve banke morati proći sljedeće godine. Ja bih e, žela pitati profesore imate li vi kakvih mišljenja o tim stres testovima, odnosno o metodologiji koja je predmet e, e, rasprava, ovih rasprava na europskoj razini, odnosno koja metodologija će biti primijenjena kako bi osigurali se legitimni ishodi tih stres testova koji se sada prodaju u Sloveniji, kao što sam rekla. Slovenija se boji da će biti neka vrsta zamorca u tim postupcima. Rezultati će biti objavljeni u prosincu i bili bismo zahvalni za komentar poštovana gospođo Skleva. Dajem riječ gospodinu Ebingu. On je nestao gospodin Sanchez Pasedo. Hvala. Ovdje ne razgovaramo samo o jednoj krizi. Kriza ima više ono što se dogodilo u Portugalu i Irskoj, isto što se dogodilo, u, nije to posve isto kao ono što se dogodilo u Italiji ili Grčkoj. E, monetarne politike trebaju biti prilagođene individualnoj situaciji. Ono što je međutim zajednička tema je upravljanje u eurozoni E, što nas je do sada sprečavalo da nađemo pravo rješenje. Neke zemlje nisu se odlučile odmah za politiku štednje, neke jesu. E, neke zemlje, kao što su Sjedinjene države, su povećale možda javni dug, ali su postigle rezultate. U Španjolskoj imate problem javnog i duga u odnosu na privatni dug. Javni dug se smanjio, ali s druge strane imate pojavu kratkoročnih zajmova kojima su se financirale hipoteke. Ako pak imate probleme s hipotekama, problemi će se osjetiti i u bankama. Dakle, i to središnjim bankama. Jer često vanjski javni dug postaje unutrašnji privatni dug. Prema tome ne možete jednostavno zauzeti istu pristup svima. Naravno moramo se pobrinuti da su oni koji su doista krivi za propuste pozvani na odgovornost. Mi gledamo kako se ta stvar odvija u Španjolskoj, kako se krizom upravlja u, u Španjolskoj, ali nažalost nemamo jedinstvene i spremne solucije rješenja za, za sve. Izvolite. Za početak moramo priznati da su odluke trojke bile politički neprihvatljive i pravno neopravdane. Kao prvo nije bilo uopće nikakve solidarnosti. Odluke trojke su dovele u opasnost čitavu zonu. Oni su se ponijeli na neprihvatljiv način e, u Grčkoj, Italiji, na Cipru, a i u nekim drugim zemljama. Te države su poslužile kao zamorci. Svi narodi na jugu Europe, ali ne samo i na jugu, poslužili su kao zamorci trojkama. I njihove akcije su dovele do nezaposlenosti, i siromaštva. To je sada vrlo jasno, evidentno. Na jugu Europe imamo u Europi imamo 33 milijuna nezaposlenih. Jedan od četiri Evropljena živi ispod granice siromaštva. I što drugo reći? Valja jednostavno javno priznati da su politike štednje dovele do negativnih rezultata i da su neuspješne. Europski parlament mora stati na kraj toj politici, mora se i javno njoj suprostaviti. Jedan ugledni ekonomist, Nobelovac, nam kaže da ono što smo do sada učinili nije uopće prihvatljivo s ekonomskih stajališta i da treba ostaviti prostora za ulaganje i rast. Evropska unija mora sada trošiti, jedino tako će izaći iz recesije i vratiti se na put ka rastu. Vrijeme je da se riječ da predstavnicima jedne druge ekonomske škole, ne ovima koje slušamo već neko vrijeme. Hvala, gospođa Hadži Georgiju. Oprostite kolega, moj kolega, kolega Sofokleus je rekao većinu stvari koju sam i ja htio reći. Ja ću dodati dvije e, koje se tiču Cipra, odakle sam ja. Na Cipru su ove odluke bile katastrofalne za gospodarstvo zemlje. Donesene su na pravno nevaljan način Zašto o tome uopće govorim, ne znam. Ovdje nema tko da mi odgovori. Ne znamo zašto su te odluke donesene. Ako pitate političara, oni će vam reći to je trojka. Ako pitate trojku, reći će da su te odluke tražili na Cipru, da je ciparska vlada insistirala na odlukama koje su se pokazale katastrofalnom za e, ekonomiju. Ako pitate Europsku središnju banku, oni će vam reći da je odluke donijela središnja Ciparska banka. Središnja Ciparska banka će optužiti Europsku središnju banku. Dakle, nitko nije odgovoran ni za šta i situacija je tragična. Naša dva govornika su ekonomisti. Pretpostavljam da su upoznati sa situacijom na Cipru. Oni znaju da se sredstva više ne mogu premještati, da su banke potpuno neperformantne. Problem je u tome da je stroj koji je radio 200 na sat sada potpuno smanjio brzinu i gotovo propao. Brojne greške su E, urađene i ne smiju nam se više držati lekcije. Hvala. Ja sam iz zemlje koja nije u eurozoni e, i nama nije loše. Možda ne bismo trebali intervenirati u ovoj raspravi, ali svejedno ću to učiniti. Mislim da je teško ispisati ponovo stranice koje su ostale u povijesti. E, akademija, znanstvenici moraju isto tako međutim reći što bi se dogodilo da eura nije bilo. E, ja sam u bio u parlamentu kada smo mi 90. godina vrlo loše upravljali ekonomijom, ali iz toga smo izvukli neke lekcije. Iz toga sam začuđen što se ovdje kaže da bi neke zemlje trebale ostaviti, napustiti eurozonu i da bi to bilo dobro za njih. Ja u to sumnjam. Ja mislim da bi morali postaviti pitanje da li bi uistinu bilo dobro da e, u Europi ima valuta više nego manje. I ako dozvolite jedan savjet, ja sam za to da Švedska pristupi, bio sam zato da Švedska pristupi eurozoni i bio sam u to doba relativno usamljen glas. Što je vaš savjet? Što ću ja reći e, građanima u, u Švedskoj? Zašto je euro dobar za Europu i države članice? Možda bi se mogli zapitati zašto e, Latvija evo sada e, za nekoliko mjeseci sprema pristupanje eurozoni. Hvala lijepa gospodine Smith. I na kraju gospodin Liam Onjok. Hvala. Hvala e, Polu Jorionu na kvaliteti njegovog izvještaja, odnosno izlaganja. Nekoliko pitanja imam za njega. Ako pogledate brojke u zemljama koje su pod programima pomoći, Politike koje se provode imaju za rezultat određeno smanjenje deficita, ali u isto vrijeme raste razina zaduženosti. Dakle, s jedne strane imate e, manji deficit koji dovodi do veće zaduženosti, što je paradoks. Rješenja e, koja oni predlažu je reprogramiranje duga. E sada pitam, E, zemlje koje su pod programom pomoći, koji je iznos e, koji oni koriste za svoje zaključke, za svoje studije kada je riječ o reprogramiranju duga? Hvala. Oprostite, pogriješio sam. Hvala vam gospodine Liang Ja sam trebao dati riječ gospođi Hvala. Ja sam pažljivo slušala intervencije e, zadnjih govornika. Eurozona jednostavno nije bila spremna da se suoči s krizom i paket o stabilnosti nije funkcionirao rezultat svega toga je nepravičan teret koji je na plećima Cipra. Gospodin Dijsselblum nema pravo donositi odluke usred noći i iznenada nakon što je rekao prije nego što je postao predsjednik eurozone da neće koristiti Cipar kao zamorca u Europskoj monetarnoj uniji. Ja mu tom zamjeram jer su posljedice politike štednje vrlo teške na Cipru. I kažem, ponavljam, trojka nema demokratski legitimitet, nema transparentnosti, nema odgovornosti, nema kontrole ni od strane Europskog parlamenta ni nacionalnih parlamenta. Imam međutim sljedeće pitanje. Zašto u slučaju Cipra nije odlučeno da se smanji državni dug, već su se smanjili samo bankovni depoziti. Zašto nije donešena odluka koja je donešena u slučaju Grčke i drugih zemalja? Mi ovdje raspravljamo, a ne smijemo zaboraviti da je MMF priznao svoje greške u pogledu multiplikatora koji su primijenjeni u slučaju Grčke. Mi smo također napravili greške. Na Cipru smo mogli provesti reforme još davno, ali način na koji se s nama postupalo je svejedno bio nepravedan i nije dokaz prave europske solidarnosti. Gospodin Gozes e, želi intervenirati. E, gospođo, e, stvari u proceduri. Ovo su eminentni stručnjaci koje smo mi ovdje pozvali, a ovo postaje debata između zastupnika koji brane svoje zemlje i govore o situacijama u svojim zemljama, ali onda čemu pozvati stručnjake? Dajemo im minimalno vrijeme za intervenciju, a onda zapravo interveniraju zastupnici koji ne dolaze nikad na sastanke ovog odbora i koji dobijaju riječ. Ja mislim da ovdje treba unijeti malo reda. Pozvali smo goste, stručnjake, e, na, da nešto čujemo od njih, da im postavimo neka pitanja. Mislim da im moramo postavljati takva pitanja koje će mu omogućiti da odgovore na korektan način. E, da, ja ću svakako dati riječ našim stručnjacima e, i priliku da odgovore, ali moram isto tako napomenuti da kasnimo i da kolege ne bi smjeli ponavljati ono što su već čuli. Dakle, profesor Jorion ili ne znam, zapravo odlučite ko će, ko će prvo. Ja ću potvrditi, odnosno složiti se s onim što je rekao gospodin e, Gozes. E, postavljaju nam se pitanja na koja možemo odgovoriti barem parcijalno, ali nemamo dovoljno vremena za to. Međutim, istovremeno moram e, naglasiti sljedeće. Već ja sam bio ovdje prije tri godine, obratio sam se ovom skupu i bilo je to na početku e, grčke krize i u ovom, na ovom skupu su predložena rješenja, a sada se o tim rješenjima govori kao nečemu što je trebalo učiniti, a nije učinjeno. Što se onda tiče vlasti i moći ovog skupa, e, jer Znalo se što se treba učiniti. Znalo se da su mjere štednje najlošije rješenje. Upravo to rješenje je provela e, i e, usvojila trojka. Motivirana istom ideologijom koja ne uzima u obzir realno stanje. To je prvo. Drugo, e, sve odluke se sve njihove odluke se temelje na jednoj ekonomskoj teoriji čiji je raison d'etre jedna ideološka e, konstrukcija. A sada gospodin Langen, on mi je postavio pitanja, on je rekao e, vi nama morate ovdje izaći e, sa rješenjem i reći da je problem rješiv na način na koji je nastao. Ne, ali to nije točno. Rješenje ne može biti u istim okvirima u kojima postoji problem pitanje je pogrešno od samog početka. E, kad je riječ o kamatnim stopama, treba napraviti vrlo konkretnu demonstraciju. Profesor Hans Bergenzin, e, gospodin Fallhäuser su na sličan način pristupili tom pitanju, e, ali svaki za sebe, različito. Oni su imali isti cilj, a došli su do zaključaka različitim putem. Ja ću to sažeti u jednoj rečenici. Ili će eurozona biti i dalje solventna, u kojem insolventna, u kojem slučaju je jedini pristup da se smanji e, veličina eurozone na, na solventne zemlje ili imamo slučaj gdje bi sve opća ogluha na, na dug bila zajednička svima. Gospodin Zin i gospodin Grumbershojzer vidjet ćete da su oni bili optimistični jer zapravo samo četiri od zemlje u europskoj zoni nisu u krizi, sve ostale jesu. Stoga govoriti o eurozoni u cijelosti je teško, ja znam, vi imate različite dokaze. Oprostite, Austrija je ne. Belgija je također ispod crvene linije, Austrija na granici, e, ispod crvene linije su i Francuska i još neke druge zemlje. Molim vas, pogledajte e, e, brojke. E, to je sada samo četiri zemlje koje su iznad granice opasnosti, sve ostale su ispod. Dobro, dobijemo dovoljno zbiđenje i od naših zastupnika. Profesor Fernanda, izvolite. Ispričavam se od početka, na početku, neću moći odgovoriti na sva pitanja koja su im postavljena zbog krajetkog vremena koje mi je na raspolaganju. Samo ću naglasiti ono što je meni najvažnije. Prije svega, ne bismo trebali brkati zemlje koje su u deficitu prema svojim platnim računima, što ne znači da su nužno u krizi. A e, ciljevi Target 2 održavaju e, bazalske sporazume. Dakle, postoje zemlje sa dugoročnim deficitom, ali koje su vrlo uspješne što se tiče zapošljavanja i što se tiče gospodarskog rasta i sposobnosti otplate duga. E, što se tiče solidarnosti, e, moja današnja poanta je bila da kažem da se ne radi o krizi solidarnosti, već o krizi jedne funkcionalne, funkcionalne Europske unije. A to nema veze sa solidarnošću. Solidarnost je samo riječ koju ljudi vole, vole koristiti, no mi zapravo ovdje govorimo o tome da Europska monetarna unija postane jedna monetarna zona koja će biti održiva zbog toga što će sadržavati sve osnovne sastav, sastojke bilo koje monetarne unije. Funkcionalnu središnju banku koja može provoditi monetarnu politiku, cijelokupnu zonu, dakle bankovnu uniju koja funkcionira kao jedinstveni sustav i kad god dođe do bilo kakvog problema sa bankama, sve banke u europske uniji su u istom položaju regulator ili supervizor ili tijelo za rješenje banaka se jednako odnosi prema svima, što opet nema veze sa solidarnošću, već sa funkcionalnom, održivom bankovnom unijom. Zajednički fond za jamstvo depozita također nije solidarno, već se radi o funkcionalnoj budućnosti bilo kakve monetarne unije u svijetu, u ekonomskoj povijesti od uvijek. Dakle, to je ono što sam osnovno htio reći. A štednja, štednja također s ovim nema nikakve veze. Ne vidim, dakle, nema toliko puno veze. Dakle, nisam niti jednu krizu e, vidio gdje se radilo pretjerane zaduženosti koja nije rezultirala štednjom. Dakle, potrebna je fiskalna konsolidacija kako bi se mogla povratiti sposobnost otplate dugova svojim vjerovnicima. Ne može se izbjeći štednja. Europi je potrebna fiskalna konsolidacija i razina fiskalnog duga na razini Europe, ne samo Španjolske, dakle na razini Europe, ovako neće biti održiva. Mi živimo unutar jedne izuzetne privilegije. Većina država u svijetu još uvijek vjeruje da je najbolje što može učiniti sa svojim novcem je da ga da nama europljanima da mi održimo svoje e, socijalne sustave. No, to dolazi, približava se kraju. Dakle, to je zaduženost je u Europi prevelika i može se i mora se samo smanjavati dodatna stvar je kriza koja samo komplicira problem, ali koja nije samo po sebi uzrok problema. I treće, samo kratko, probastit ću se na španjolski. Dakle, moram nešto barem reći na španjolskom. Spomenuto je više puta spomenuta je situacija u Španjolskoj. Inzistirao bih na tome da su u Španjolskoj neke stvari učinjene pogrešno, no kriza je posljedica monetarne unije. Naime, Španjolska je imala pre široku monetarnu politiku predugo. Ali nije istina da je naš dug skoro 100% BDP-a e, samo zbog e, bankarskih problema. Dakle, te statistike Europske komisije i Monetarnog fonda i vlade pokazuju samo radi 6% BDP-a ali naš stvarni dug je ipak činjenica. Dakle, došlo do nesporazuma zbog brkanja uobičajenih javnih prihoda sa prihodima iz mjehurića koje je stvoren na tržištu nekretnina. Netko je postavio pitanje što bi bilo da nismo prihvatili euro tada Španjolska ne bi mogla rasti i to 4 do 5% godišnje u proteklih 10 godina. Dakle, od početka do danas svaka odluka koja je donesena jest pozitivna, ali to ne znači da se nisu donosile i greške putem. I što se tiče monetarne politike i fiskalne politike, ali se tako i greške unutar institucija koje su zadužene za vođenje monetarne unije. Završio bih samo s jednim citatom. Europski parlament 2001. je rekao, uvjereni smo da će nas euro prisiliti da uvedemo novi niz instrumenta za gospodarske politike. Politički nemoguće predložiti ih u ovom trenutku, to je dakle bilo 2001. No jednog dana će doći do krize i usvoj, bit će usvojeni novi alati za ove politike. Ovo je kriza, a ja kažem da se ovi alati nisu primijenjeni dovoljno brzo. I možda se suočimo i s novom krizom i neki novi političari će doći 2020. ili i reći nam da smo 2012. propustili priliku da izađemo na kraj sa ovom krizom. Hvala. Hvala lijepo. Dakle, ovime zatvaramo, čini mi se uzbudljivi panel broj 1. Žao mi što sam ga propustila, zahvaljujem kolegama koji su predsjedali umjesto mene. Sada prelazimo na drugi panel, e, vraćanje konkurentnosti i rastu, uzimajući u obzir socijalnu dimenziju. Imamo dva govornika, e, ravnatelj odjela za analize i predviđanja OFCE-a, Javier Timbo i također profesora sa sveučilišta u Toulouse, Pola. Pola. Najprije ću vama dati riječ po deset minuta. E, Javier, želite li početi prvi? Da, hvala vam. Da, da, hvala, hvala gospođo predsjedavateljice. Ja bi se osvrnuo na pitanje mogućnosti ponovnog uspostavljanja konkurentnosti i rasta, ali isto tako da uzmemo u obzir i socijalnu dimenziju kao što stoji u naslovu panela. Moj argument je vrlo jednostavan. Evo, danas smo svjedoci procesa deflacije plaća u nekim zemljama eurozone. Riječ je za sada o deflaciji plaća, ali svakako posrijedi je fenomen koji ima e, vrlo ozbiljne posljedice i protiv njega se moramo boriti. Ukoliko to ne uspijemo, izložit ćemo se riziku ostanka u ovoj krizi i to čitav niz godina. Dakle, kao prvo postoji određeni uspjeh e, trenutačnih politika, a to je smanjenje deficita tekućih računa u mnogim zemljama. Zapravo danas jedino da Francuska još uvijek ima e, deficit na tekućim računima, a na u svim drugim zemljama, e, uključujući i onima na jugu, se ovaj deficit tekućih računa smanjio što je svakako veliko postignuće za eurozonu, međutim nije održive prirode, moramo ići i korak dalje, dakle dalje od ovog mm, uspjeha naoko uspjeha i preći na nešto što će imati pozitivnije posljedice po budućnost. Naime, one zemlje koje su u plusu su još uvijek u plusu, u suficitu, što znači da nije na dijelu balansirane cjelokupne zone. Treba smanjiti deficit naravno, ali posljedica toga zna često biti i pad potražnje. Pad potražnje koje je također naravno i posljedica e, politika štednje. Neko će reći da nije postojala alternativa, ali ako pogledate multiplikatore, fiskalne multiplikatore, na primjer, oni su bili visoki. I to je dovelo do niske potražnje i smanjenja BDP-a i naravno smanjenja zaposlenosti. E, to se može objasniti smanjenjem deficita tekućih računa u većini solventnih zemalja. Ono što treba sada učiniti i riješiti je riješiti problem e, deflacije plaća. Deflacija plaća se događa u mnogim velikim zemljama i u malim zemljama, u Portugalu, Irskoj, e, Grčkoj. E, svjedoci smo nominalnog smanjenja plaća, što je negativan trend. E, dakle, smanjenje nominalnih agregatnih plaća. U Španjolskoj primjerice E, plaće su bile vrlo dinamične prije krize, a sada se nominalne plaće smanjuju, stabilne su od bile 2009. a sada se smanjuju. Ako želite naći razlog za ovo, vidjet ćete da je razlog jednostavan, a to je evolucija nezaposlenosti. Nezaposlenost je sve veća i veća i Zbog toga imamo pritisak na visinu plaća, što nije čudno, što je zapravo uobičajena pojava. Plaće i cijene, mislili smo, su rigidne. Mislili smo da će nezaposlenost potrajati. E, ja imam izjavu ne slijedim ju ispričavam se prevoditeljima ali vidjet ćete da ona sadrži neke grafikone koji ovo što govorim objašnjavaju primjerice grafikon broj tri gdje se vidi korelacija između evolucije nezaposlenosti i evolucije stvarnih realnih plaća. Što će se dogoditi? Je li deflacija plaća nešto što je dobro ili što je loše? jedna pozitivna stvar, pozitivan faktor je taj da će E, niže plaće dovesti do porasta konkurentnosti. Dakle, to je možda jedan od e, rješenja. E, I naravno vi u eurozoni ne možete ove probleme rješavati mijenjanjem tečaja jer imamo samo jednu valutu. Ali ako je tečaj fiksiran, onda je jedini moguć prostor manevra područje plaća. Možete od deflacije plaća očekivati neke dobiti u smislu konkurentnosti e, koja bi trebala dovesti do smanjenja nezaposlenosti. Vidimo puno primjera u ovoj priči, odnosno vidimo neke dobre priče, ali ne uvijek. To ne funkcionira uvijek. Pogledajte Europu 30. godina, Japan, prošlog stoljeća. E, jer e, što se događa? Smanjenje plaća se širi na ostale zemlje i smanjuje se dobit od povećane konkurentnosti zato jer se sve ovo širi na više zemalja. Ono što je potrebno je prilagodba realnog tečaja i sve će se zemlje ugledati na Njemačku i takva prilagodba je potrebna. Međutim, to nije posve točno, jer se čak i u Njemačkoj vidi određena deflacija plaća, plaća deflacija koja je usredotočena na one niže plaće. Ja ću se na to eh, vratiti. Važno je shvatiti kakve posljedice ovo može imati. Drugo, može, drugo što možete od deflacije plaća očekivati, eh, što je manje štetno od eh, deflacije općenito, ali je svejedno negativno. Povećanje opterećenja dugom i razduživanje koje je potrebno, to razduživanje će dovesti do većeg privatnog neodrživog duga, a to će opet za sobom imati posljedicu više javnog duga. Javnog duga koji nije održive prirode. Dakle, kriza dužničkog duga se vidi jako dobro na primjeru deflacije plaća. Upućujem na moju izjavu e, u pisanom obliku i na e, grafikon broj 4 gdje se vidi da čak i nakon prilagodbe dug raste i zapravo prilagodba ne donosi rezultate. Što je posljedica deflacije plaća? E, dodatno, povećanje nejednakosti. Deflacija plaća znači da će veći pritisak biti na one niže plaće nego na one veće plaće i udio plaća će biti veći u dodanoj vrijednosti u odnosu na kapital. Taj proces će imati za posljedicu veću nejednakost. Ovo je Stiglicov paradoks koji je govorio da je nejednakost jedan od korijena krize, ali kriza isto tako i u tome leži paradoks pojačava nejednakost. Što se može učiniti? Što je alternativa deflaciji plaća? Završit ću za 20 sekundi svoju intervenciju. Prvo, morate smanjiti smanjenje potražnje. Dakle, potražnja mora porasti. Ukoliko eh, odgodite fiskalnu disciplinu na srednjoročno razdoblje, imat ćete pozitivnije rezultate. Ako multiplikatori budu niži, također možete očekivati pozitivnije rezultate. Drugo, cilj vam valja biti dugoročan. Morate misliti na održivost, a ne rezultate koji se postižu kratkoročno. E, kratkoročni rezultati općenito dovode do neodrživosti. Ja imam nekoliko prijedloga i jedan je da se uvede nominalna prilagodba na tržištu rada da se definira norma minimalnog dohotka naravno sustav može biti kompliciran jer imamo različite e, zemlje gdje se moraju razlike uzeti u obzir i da se to koristi kao instrument kao način da se zaustavi deflacija plaća. To je svakako jedan skroman, mali način, ali odigraće svoju važnu ulogu. I onda, dugo, srednjeročno gledano, možete uvesti ravnotežu, jer će zemlje koje su u suficitu povećati minimalni dohodak. One naime moraju imati mogućnost da zahvaljujući ovome dobiju na produktivnosti. Dakle, to je način da se srednjoročno gledano e, smanji negativni učinak deflacije plaća. Hvala, ovo je bilo vrlo dugih 20 eh, sekundi, a sada prelazimo na profesora sam Pola. Hvala, ja ću ako dozvolite pročitati svoju izjavu. Ciljevi zemalja koje vrše prilagodbu su dvojaki. Kratkoročno gledano oni moraju smanjiti potrebu financiranja javne uprave kako bi ponovo uspostavili fiskalnu održivost. Dugoročno gledano moraju postići veću produktivnost putem reformi. Financijska kriza je dovela do nekih mjera koje idu u smjeru oba ova cilja, međutim rezultata je malo. Nezaposlenost je dosegla kritične razine u Portugalu, Grčkoj i u Španjolskoj. Rast je anemičan i izgledi u pogledu javnog duga nisu dobri bez obzira na neke vrlo bolne pokušaje da se ovo riješi. Strategija strukturne prilagodbe se vrši u okviru vrlo ozbiljnog političkog pritiska, odnosno ograničenja. Kratkoročno gledano, kako bi se smanjio negativni učinak fiskalne prilagodbe, e, usmjeriti se treba na izvoze e, što znači da bi trebalo možda deprecirati realni tečaj. Međutim, u eurozoni to nije e, moguće. Jedina alternativa je dakle fleksibilnost nominalnih plaća. Nisam siguran da se tu slažem s kolegama. U nekim zemljama se to jednostavno ne događa. U Portugalu imamo stagnaciju plaća, a u drugim zemljama poput Grčke na svjedoci smo jednog vrlo dugog bolnog procesa koji je prepun političkih rizika dugoročno gledano kako bi se pojačale kako bi se ohrabrilo podržalo rad mora se razmotriti ponovo velikodušnost socijalne države u svrhu povećanja konkurentnosti moraju se maknuti neke barijere na tržištu, međutim neki organizirane interesne skupine će se vjerojatno suprotstaviti deregulaciji. E, ove granice će smanjiti manevarski prostor e, političara i sve više je važno da se izađe sa jednim vrlo dobrim paketom strukturnih e, promjena, odnosno prilagodba. Postoji određena dakle, e, nekonzistentnost između ciljeva u pogledu kratkog, e, kratkoročno gledano i dugoročnih posljedica, odnosno rezultata. Da bi strukturna prilagodba bila uspješna, trebaju nam dvije stvari. Moramo izbjegavati politike kojima se konsolidiraju računi kratkoročno gledano, ali imaju loše učinak na konkurentnost i produktivnost dugoročno gledanju. A s druge strane moramo izbjeći reforme kojima se podržava konkurentnost i produktivnost dugoročno gledano, ali imaju negativni, neposredni kratkoročni učinak na ekonomsku aktivnost, odnosno e, na fiskalne prihode. E, Dakle, što se može dogoditi? Može se čitav ovaj paket izložiti opasnosti jer imamo tu suprotnost, e, kontradikciju između kratkoročnih i dugoročnih ciljeva u, smislu performantne e, e, ekonomije. Ja ću se sada osvrnuti na programe zemalja u svjetlu ovih, ovog načela. Imali smo vrlo sveobuhvatne E, pakete reformi u Portugalu, Grčkoj i Italiji i iako ja nisam stručnjak za ove zemlje, čini mi se da mogu objasniti zašto se njihov primjer može iskoristiti za druge. Dakle, kratkoročna fiskalna prilagodba. Prioritet treba dati smanjenju e, rashoda, a ne toliko povećanju poreskih prihoda. Zašto? Zato što oni imaju negativni učinak na ekonomiji. Postoji isto tako konsenzus e, o, u vezi koristi e, inzistiranju na većoj poreskoj disciplini. E, ako se porez ubire učinkovito, onda će se moći doći do istog rezultata i sa manjim porezom i isto tako smanjit će se distorzije. E, međutim, nažalost, neke oportunističke vlade e, ovo koriste e, za povećanje poreza, što pak može biti loše za ulaganja i rast. U Portugalu otpremnine radnicima koji imaju stalne ugovore su uvelike smanjene i dovedene su u sklad sa europskim prosjekom. Naravno, na ovu reformu se dugo čekalo, ali e, i ona će isto tako dovesti do veće produktivnosti, smanjiti nezaposlenost. Ja svejedno mislim da je s ovom reformom trebalo se pričekati. E, naime, e, ona će neposredno dovesti do smanjenja radnih mjesta i to usred recesije E, i to će dovesti u opasnost e, makroekonomske ciljeve ove zemlje u Italiji i e, isto donekle u Francuskoj e, pokušaj da se oporezuju privremeni ugovori može se smatrati korisnim e, korakom ka unificiranju tržišta rada. Međutim, kratkoročno gledano, ovo također može dovesti u opasnost stvaranje radnih mjesta i odgoditi oporavak. Sada imamo jedan pozitivni e, primjer u Portugalu, e, odnosno e, u pogledu reforme kolektivnog pregovaranja kojim se između ostalog pokušavalo ograničiti ekstenziju odnosno to da se eventualni kolektivni ugovori prešire na cijeli sektor pogotovo u slučajevima kada pregovaraju sindikati koji zastupaju manjinu radnika to će e, dugoročno gledanje smanjiti nezaposlenost jer će se naglasak staviti na diferenciranju plaća a što će, čime će se izbjeći e, nezaposlenost odnosno razdoblja sa intenzivnom nezaposlenošću ja bi trebao dodati da u slučaju Portugala e, ovo možda neće biti dovoljno jer je tražena prilagodba u plaćama negdje oko 10 do 20 posto, dakle tolika bi trebala biti redukcija u nominalnim e, plaćama, što se može postići samo devaluacijom, a to je naravno e, za eurozonu nemoguće. Navodno u svrhu smanjenja posljedica krize e, i posljedica nezaposlenosti, Grčka sada širi svoju mrežu socijalne zaštite, socijalne sigurnosti e, i nudi e, zamjenske poslove, stručno usavršavanje, osnovni minimalni garantirani dohodak i tako dalje. Što je naravno možda razumljivo s obzirom na politički kontekst, ali nije mudro. E, zamjenski poslovi su zapravo neučinkoviti, a minimalac je zapravo dio jednog začaranog kruga koje je poslije teško prekinuti i koji zapravo vodi ka siromaštvu. Grčka jednostavno ne može, e, nema, ne može imati takvu razinu socijalne zaštite kao skandinavske zemlje. Ja mislim da ovo makroekonomski gledano može imati dugoročne negativne posljedice po ekonomiju. Deregulacija zaštićenih procesa koji je dio reformskog paketa u Grčkoj i Italiji, ovo je trebalo imati pozitivne učinke i kratkoročno i dugoročno gledano. Dugoročno gledano e, raspodjela posla je učinkovitija a i se, e, smanjuju se troškovi usluga potrošačima, a kratkoročno gledano e, isto tako nezaposleni mogu sada imati pristup ovim e, profesijama. I da zaključim, Nalazimo se u situaciji da upravo zbog krize zemlje provode reforme koje imaju dva cilja, koji jedan nisu kratkoročne prirode, drugi dugoročne prirode, ali čini mi se da su one trebale malo bolje razmisliti o tome kakve će dugoročne posljedice imati kratkoročne mjere i kakve su, kakav je trenutačni učinak onih reformi koje bi trebale postići dugoročne rezultate. Hvala. Hvala vam, imam popis govornika koje mi je tajnik posložio otprilike prema Dontovoj metodi. Dakle, ukoliko bi bilo tko dodatno želi reći, samo nam signalizirajte. Ivana Maletić, Rodi Kraca, Ani Podimata, Teodor Skilakis, Filip Lambert, Zane Gomez, Tilman Gok, Jürgen Klute i Nick Griffin. Da li se još tko javlja za riječ? Gospođa Papadopoulos? Još netko drugi možda? Dakle, Lange. Dobro, vas ćemo dodati na kraj. Još netko. Ispričavam se, ne mogu odavde vidjeti ime ako niste iz odbora ikon. Dobro, morat ću vas ograničiti na dvije minute. Molim vas pokušajte postaviti pitanje. Pitanje neka bude na početku, odmah ne da slušamo izjavu, inače možda vam oduzmemo reč prije nego što dođete do pitanja. Ivana. Zahvaljujem poštovana predsjedavajuća. Evo ja bih htjela isto istaknuti da Europska unija ima u rukama dva važna mehanizma kojima bi trebala usmjeravati države članice na poduzimanje mjera za poticanje rasta i razvoja konkurentnosti vodeći računa da se ne ugrozi životni standard građana. ti mehanizmi su procedura prekomjernog deficita i europski semestar. slažem se i čuli smo iz izlaganja stručnjaka da su mjere štednje važne i jako mi je drago što su posebno istaknuli da ih treba nekako staviti više u srednjoročni nego u kratkoročni okvir zato što državama članicama koje imaju problema s deficitom treba omogućiti nekako da izađu iz začaranog kruga i pokrenu rast i razvoj njima je potreban rast rashoda kojima potiču razvoj kako bi dugoročno kvalitetno izašle iz krize ne ugrožavajući standard stanovništva moje pitanje za stručnjake je kako pronaći pravi balans između mjera štednje i potrebe za stimuliranjem potrošnje i konkurentnosti te kako napraviti dobru, e, e, dobar miks između mjera fiskalne konsolidacije i istovremenog poboljšanja poduzetničkog okruženja i ulaganja u srednje i male poduzetnike te jačanja tržišta rada ulaganja u obrazovanje kako bi se radna snaga učinila fleksibilnijom a isto tako i mijenjanjem porezne politike na način da se smanjuje porez na dohodak jer samo kombinacijom ovakvih mjera možemo ustvari e, mijenjati, trendove i napraviti preokret iz deficita u suficit iz pada u rast ali je važno pitanje u praksi kako to zaista provesti. hvala. vam puno, to je bilo savršeno na vrijeme. Rodi Kratca. Ja se slažem s ovim što je kolegica upravo rekla. Mi uvijek tražimo ravnotežu između politike štednje, prilagodbe e, na putu te politike štednje, a s druge strane nužnosti da se stvore određene pretpostavke gospodarskog rasta. I želim e, upravo to pitanje postaviti. Ja sam već uspjela shvatiti da postoje određene zadrške u odnosu na mjere koje su do sada poduzete, gdje se radi naime o tome e, da se izvrše određene fiskalne prilagodbe. Što biste vi kao stručnjak predložili sada e, politike koje sada slijedimo moraju biti usmjerene dugoročno kako bi zemlje e, opet osjetile tlo pod nogama kako bi se mogle prilagoditi i stvoriti pretpostavke za rast. Ili moramo potpuno poništiti te mjere kako bismo postigli nekakvu novu ravnotežu u Europi koja se opet mora oslanjati na rast u zemljama krize. Hvala vam, Ana Podemata. Zahvaljujem, Sharon. E, e u okviru ovog panela e, ono što o čemu raspravljamo odnosi se na to kako postići gospodarski rast, e, kako uzeti u obzir socijalnu dimenziju programa koje već se provode u Grčkoj unazad tri godine. I sve to dovelo do rezultata da je doduše povećana konkurencija, ali u velikoj mjeri imamo recesiju i to je dovelo do toga da je socijalna dimenzija potpunosti dijegnirana, pa čak i politička E, dimenzija, mislim pritome na političku stabilnost, je potpuno izostavljena. S time e, želim reći da su naši gosti vrlo zanimljivo govorili. Gospodin Tambora je rekao nešto što je za grčki slučaj sasvim relevantno. Rekli ste da taj oporavak nije mogao biti postignut tako na taj način e, da se primjenjuju kratkoročne mjere, već su mjere trebale biti dugoročnije, te mjere prilagodbe nisu trebale imati tako drastične efekte i fiskalna sanacija mora biti jedan dugoročni projekt. To su u svakom slučaju e, napomene koje su sasvim protivne grčkom e, e, slučaju no to je konačno se odgovara i zaključcima Međunarodnog monetarnog fonda postavljam pitanje može li se e, zaista dugoročno ostvariti takva konkurentnost ako je nezaposlenost iznad 30%? Zahvaljujem, Teodor Sikl Kilakakis. se zovem. Ako smijem, e, počet ću s pitanjima, a nakon toga ću krenuti s analizom. Prvo pitanje. Kako ocjenjujete uništenje ljudskog kapitala kada ljudi, dakle, četiri, pet godina ostaju bez posla, koliko su uopće zapošljivi nakon toga? Drugo pitanje je kako gledate na, ja naravno ovdje govorim o Grčkoj, e, kako gledate na uništenje proizvodnih kapaciteta ako četiri ili pet godina nije su izvršene nikakve, nikakva ulaganja? imamo 4% ili 5% razlike u odnosu na kamate u drugim zemljama eurozone. E, to je primjerice razlika između Grčke i Njemačke i to e, svaka investicija je pri tome neracionalna. Treće pitanje je kako gledate na drastično smanjenje e, dodjele kredita za vrijeme krize je li moguće ovdje ostvariti određeni oporavak a da pritom nemate mogućnost korištenja kredita. Čini mi se da se to pokušava. To je kao jedna e, žaba koju održete sve četiri noge, a svejedno e, zahtijevate da ona i dalje skače. Otprilike isto. Bilo je riječi i o prihodima. Dakle, umjesto e, prihoda, konsolidacije prihoda, mislim, e, bilo je riječ o tome da treba smanjiti rashode, ali u našoj zemlji trojka se obrušila na ina stranu prihoda jer je politički sustav postaje sve atraktivniji. Imamo 53% eh, eh, eh, bruto nacionalnog proizvoda je, na strani rashoda. To je kao sustav 6 plus. Mi još uvijek imamo rashode 50% bruto nacionalnog proizvoda. Kako vi gledate na razliku između prilagodbe u manjoj državi i prilagodbe e, na putu preko viših poreza, putem viših poreza. Filip Lambert. Hvala, bit će mi drago govoriti francuski profesoru San Polu. To je lakše za sve. Vi ste dali određeni broj e, izjava e, i mene zanima znanstvena pozadina njih, jer se evo obraćam znanstveniku, a ne političaru. Kolegica Skakis je govorila o potrošnji. Kažete e, da treba dati prioritet smanjenju rashoda jer to dovodi do dugoročne negativne distorzije, negativne po ekonomiju. Pitanje je jednostavno. Pretpostavljam da je osnovna pretpostavka da e, država jednostavno loše raspolaže tim sredstvima. Koji su znanstveni elementi kojima vi raspolažete, a koji tu tezu podržavaju? Čini mi se da je kriza iz 2008. godine bila uglavnom posljedica loših hipotekarnih kredita, prvo u SAD-u, zatim dalje. Dakle, to nisu bile odluke e, vlada, odnosno država. E, dakle, kako sada e, govorimo o toj lošoj politici dijeljenja sredstava od strane država? Dakle, kada se tvrdi tako nešto, pretpostavljam da imate vrlo solidnu znanstvenu E, osnovu za to. Drugo pitanje se odnosi na tržište rada. Vi ste inženjer, ja sam e, također. Ako sam vas dobro pratio i e, Xavier Tambo je o tome govorio kada je objašnjavao deflaciju plaća. Ako se E, smanjenjem plaća smanjuje nezaposlenost, e, odnosno otvaraju radna mjesta, što nije jedno te isto, ali sad recimo da i jest. U jednoj ekonomiji gdje će e, recimo posto ljudi biti robovi, da li će postati zaposlenost od sto posto Okay, Gomez. Dobro, Ana Gomez. Hvala vam. Uputila bih profesora Sampola na na izvješće Međunarodne organizacije rada koje govori o tome da je program prilagodbe koji se temelje na uništenju zaposlenosti i rušenju plaća e, je će sam sebe pojesti. To je upravo što se pokazuje u Portugalu. Ne postoji stagnacije plaća u Portugalu. Plaće zapravo se smanjuju i ovo izvješće pokazuje da je naša minimalna plaća, a ona je 485 eura, dakle takvom iznosu govorimo, da je ona u realnom terminima zapravo smanjena prosječno 4,7% u protekle dvije godine. Dakle, plaće više od 600 eura se sada smanjuje dodatnih 10%. I primjerice, ukoliko smo diplomatsku karijeru, ambasadora 40 godina staža i plaćom 3000 eura 2011. On sada ima plaću 2500 eura, dakle smanjenje za 20%. Dakle, tako nećemo vratiti se rastu, nećemo povećati produktivnost, niti konkurentnost, niti stvaranje novih radnih mjesta. To zapravo samo smanjuje, samo povećava opasnost siromaštva u djece, uništava socijalnu zaštitu i osnažuje imigraciju. Prema ovom izvješću ILO-a u protekle dvije godine jedno od sedam radnih mjesta je u Portugalu uništeno. Dakle, 10% našeg nacionalnog bogatstva je uništeno u samo protekle dvije godine. Imamo 10.000 ljudi, pretežno mladih, kvalificiranih mladih, mladih koji svaki mjesec napuštaju zemlju. I to je realnost. A jedno što raste je nejednakost, emigracija i imidž Europe. Dobro, nisam sigurna koje je bilo pitanje. Lijem Van Gogh. Une question pour, chaque expert. Euh, pitanje za svako od naših stručnjaka. Vrlo je zanimljivo bilo izlaganje o deflaciji plaća gospodina Tamboa. Naravno, nama mi bismo htjeli vidjeti veće e, plaće, ali e, kada to kažemo, poslodavci uvijek se pozivaju na, na maržu. Pitanje je jasno, e, jednostavno. E, možemo li povećati danas plaća da ne ugrozimo maržu poduzeća? Drugo, gospodinu sam polu, e, odnosno ponavljam donekle pitanje kolege Lamberca. Vi se postavljate na dvije E, postavke, da je multiplikator nula. Možete li mi možda reći koje su to studije koje podržavaju vaše hipoteze? Hvala. Hvala Lijema. Jürgen Klite. Ja, danke schön. Zahvaljujem. Ovdje naravno gospodarska pitanja stoje u prvom planu. Ja ću ipak na početku svog e, doprinosa reći da ove mjere koje su poduzete radi suzbijanja krize imaju znatne političke posljedice desničarske stranke, stranke koje bi najradije uništile Europsku uniju, su dobile strahovitu podršku. Gotovo u svim europskim zemljama, to ne smijemo zaboraviti. E, imam zapravo pitanje gospodi, za gospodina Timboa. Mi govorimo o sposobnosti konkurentnosti E, sposobnosti konkurencije. Malo mi je to preabstraktno. Govorili smo o Grčkoj, o Portugalu i tu mi je upalo u oči neke stvari koje nećemo pokriti s tim abstraktnim pojmom konkurentnosti. A što je to? što je sa zemljama koje su deindustrializirane, gdje više ne postoji ona osnovna industrija? Vi ne možete uopće stvoriti konkurentnost te industrije jer ju morate iznova izgraditi? Kako uopće stvoriti tamo jednu proizvodnu osnovu? Druga stvar, postoji čitav niz e, poljoprivrednih poduzeća e, u obje zemlje, mislim da i u Cipru je to slučaj, oni nemaju uopće e, pristup zajedničkom tržištu zato što su količine naprosto premale da bi ih veliko tržište preuzelo. Da, Werner, to je istina. To je sad još jedan problem koji opet igra jednu ulogu, ali čitav niz e, država proizvodi premalo kako bi to uopće bilo relevantno za zajedničko tržište. To znači da treba utjecati na strukturu proizvodnje i razmišljati o tome kako promijeniti strukturu proizvodnje, kako oni bi uopće mogli sudjelovati na tržištu. Ja o tome ništa ovdje nisam čuo. Želio bih čuti vašu ocjenu o tome kako to ocjenjujete, odnosno koje mišljenje imate o tome. Hvala. Zahvaljujem Nick Griffin. Hvala. Dvije vrlo zanimljive točke smo danas čuli. Prije svega podsjetnik u prvom panelu o tome da ovo s čime se zapravo sučavamo je umjetna kriza koja je od početka stvorena kao izlika za monetarnu uniju uz jedan vrlo ciničan citat Romana Prodija, a drugo je deflacija plaća u Južnoj Europi i kada o tome slušamo vrlo jasno jer se isto događa u Velikoj Britaniji. U siromašnim dijelovima imamo izborne jedinice gdje imamo niske plaće i kratka. I zapravo to se radi o stvarnim rezovima plaća za stvarne ljude. Mediji u Velikoj Britaniji prepuni su priča o obiteljima koje su dopale šapa eh, lihvarskih poduzeća i tako sve, 2009. godine, ali neki dan sam dobio šokantno pismo jedne osobe koja pokazuje što stvarno znači siromaštvo i kriza. To je pismo nekoga kome prijete da će ga izbaciti iz njegovog doma i pokazuje jasnu prijetnju da će im oduzeti djecu, da će ih staviti u socijalni sustav koji se, koji u kojem je dominantna pedofilija i zlostavljanje i ti su ljudi očeni. Zamolili su me da im pomognem, ja sam izdao jedan jedan vodič o tome kako preživjeti dug. Ali isto tako zamolim se me da ljudima ispričam kako je ova umjetna kriza koja je smišljena kako bi dovelo do stvaranja jedinstvene, jedinstvene valute, kako to zapravo šteti stvarnim obiteljima u stvarnom svijetu. Moje pitanje je jednostavno, koliko mislite da će još trebati prije nego što se narod pobuni. Zastupnica Papadopoulou. ehopiotik sreća hvala. Ja sam rekla da je gospodarska kriza dovodi do socijalnih problema. Mi smo prošli tjedan bili u Grčkoj i utvrdili smo da je e, stopa samoubojstava porasla, stopa nasilja u obitelji je porasla, brojni socijalni problemi su se e, javili, a isto se odnosi i na Cipar, moju domovinu. Tu se možemo postaviti pitanje, zar nije možda situacija takva da trojka formulira određene ciljeve koji su nerealni i e, vlade onda tvrde da je, su ostvareni napredak, da je ostvaren napredak čisto kako bi dobili sljedeći e, e, krug izbora, ali Činjenica je da se e, radnici iskorištavaju i u javnom i u privatnom sektoru je ista situacija. Sve više ljudi dobiva otkaz što ima drastične socijalne posljedice. I brojni visoko kvalificirani mladi ljudi napuštaju te zemlje. Mi ovdje govorimo o ponovnom oživljavanju gospodarstva, ali što se točno time misli? Ako postoji jedna kruta politika štenje, problemi u bankovnom sustavu, ne postoje praktički i mala i srednja poduzeća zapravo sve više im prijeti zatvaranje i slično. Ako je to realnost s kojom smo suočeni, a u Grčkoj i Cipru ima sve manje investitora, onda ne može biti ni gospodarskog rasta. Mi teško da možemo govoriti o oživljavanju gospodarstva i to su ona ključna pitanja europski izbori su sljedeće godine, doista možemo reći da predstavnici Zlatne zore koji se tamo odoslani ili ove e, stranke iz Francuske, oni će odabrati ili izabrati, dati glas onim zastupnicima koji su euroskeptični i e, to su problemi koji se javljaju i koja su tu rješenja. Wendelangen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 Srša hvala. Ja ću postaviti tri pitanja. Prvo jedan, da li je istina da su razlike u kamatama nakon osnivanja eurozone e, koje su zapravo, koja je omogućila da južne zemlje plaćaju e, manje e, kamate, zar je istina da to ne donosi do, ne pridonosi smanjenju dugova, već povećanje državne potrošnje. Tu je zaista pitanje i vlastite odgovornosti. Druga stvar, Razlike u plaćama, pa tu možemo pogledati i Ujedinu e, kraljevstvo e, gdje su društva e, postigla da Electrolux mora zapošljavati još dvoje ljudi u vlakovima za koje zapravo uopće nije bilo dodatne potrebe. U Njemačkoj su poslodavci ti koji pregovaraju o plaćama, to nije odgovornosti države. A, a Grčka, a Grčka je imala turizam, no više nije bila konkurentna u odnosu na Hrvatsku i u odnosu na Tursku. Postala je preskupa. No to je stvar internog razvoja. Postavlja se i pitanje e, koje, e, što stručnjaci misle, koju ulogu ima država? li bi država trebala više trošiti, li bi trebala provoditi reforme, jel bi trebala olakšati uvjete za investicije, e, da li bi trebala imati stabilni pravni sustav u kojem se bore protiv korupcije, zapravo gdje oni vide to polazište za reforme koje je potrebno. Dakle, malo sam se izgubila na popisu, Nikolas Lavrakos i ne mogu više nikoga uzeti, zapravo bi već trebali početi sljedećim panelom, a na kraju ćemo ostati bez prevođenja ukoliko se nećemo držati vremena. Dakle, svi moraju e, se držati vremena. Hvala. Hvala gospođo predsjedavajuća. Hvala prethodnim intervenjentima. Ja pretpostavljam da se uzelo u obzir iskustvo evolucije drugih valuta koji su prisutni na međunarodnom tržištu, na međunarodnim tržištima još već dugi niz e, stoljeća. E, euro naravno bi trebao garantirati bolje poslovanje, e, morao, morao ljudima omogućiti ostvarivanje njihovih prava. Ja nisam uvjeren, ne znam je li to doista slučaj. Mislim da su ljudska prava svuda u Europi ugrožena, što će biti problem u svjetlu predstojećih izbora za Europski parlament. A sada balans plaća, gospodin Tembo je o tome govorio. Ukoliko je izvoz taj koji je opao na osovini jug sjever, to je svakako nešto što treba analizirati. E, mi smo ovdje sada pozvani da evaluiramo pogreške koje je trojka učinila na jugu Europe i ja to podržavam. To će nam omogućiti da shvatimo gdje je otišao novac država s juga i kako će se vratiti uravnoteženost na računima u Europi. Hvala. Izgubili smo kraj prijevoda, ali smo ga dobili ponovo na kraju. A sada ću dati našim gostima priliku da odgovore. Nažalost, nemate više od pet minuta. Prvo, e, Žil, gospodin Sampol, koji nije prekoračio vrijeme e, tijekom svoje intervencije. Dobro, imao sam puno pitanja, nažalost imam samo pet minuta pa neću moći odgovoriti na sva ta pitanja. Ali, eto, moj stav je da ako se dovode, dovedete u nemoguću situaciju, kasno je za tužice. E, to je slučaj mnogih e, zemalja, jer prije no što su ušle u krizu imali su velike deficite, proračunske deficite, vanjsko-trgovinske deficite, što možda nije bilo, bio slučaj Španjolske, ali i Grčke jeste i nekih drugih, uključujući Portugal. Kada je prekasno, e, stvari postaju bolne. E, ako jednostavno ne zaustavite inflaciju plaća u odnosu na ostatak eurozone i dajete ljudima neka prava koja moraju plaćati budući naraštaj i poreski obveznici, a vi znate da nećete moći taj porez ubrati zbog demokratskih razloga i razloga nedostatka ekonomskog rasta, e onda ste suočeni sa vrlo teškim izborom. Međutim, ako se kasnije e, pokaže da ne možete prodavati jer ste preskupi, e, jedini je, jedino je rješenje smanjiti cijenu, odnosno da postanete jeftini. Ako nećete smanjiti plaće, ne znam što drugo možete. E, što me sada vodi na štednju? Ja se naravno slažem da sada nije dobro vrijeme za mjere štednje jer smo već u recesiji. Ja ne vjerujem u da je multiplikator nula, mislim da je više. Što ćete uraditi? Znamo da kratkoročno gledano mjere štednje uništavaju rast i radna mjesta. MMF je u zemljama koje su u krizi primjenjivao takozvani Washingtonski konsenzus koji je bio vrlo jednostavan. Trošite puno, trebate trošiti manje. Ako ćete trošiti manje, pa će potražnja, što će dovesti do uništenja radnih mjesta, pa trebate naći potražnju negdje drugdje kako biste to kompenzirali. Drugi izvor potražnje mora doći iz ostatka svijeta e, i morate potražnju za izvozom smanjiti potražnju za uvozom što ja znam da će se mnogi sada iznenaditi e, jer mi ekonomisti e, slovimo kao veliki e, podržavatelji, pobornici eura, ali ja mislim da je euro problem zato jer ne dozvoljava da zemlja, zemlje koje su u krizi provedu Washingtonski konsenzus. Što se događa ako ne možete Washingtonski konsenzus provesti? E, Jean-Claude Trichet, na primjer, u, u e, Francuskoj, kad smo bili u Europskom monetarnom sustavu, je vršio određenu politiku koja se zvala Trichetova politika koja se sastala u tome da umjesto da devaluirate imate kontrakcijske politike koje mogu dovesti do manje inflacije. E, ono što mi e, možemo naučiti iz primjera Španjolske i Grčke jest da to ima nepovoljne učinke po tržište rada. I zato što ovaj mehanizam počinje raditi samo u trenutku kada, na primjer, nezaposlenost dosegne 20%. Posto. E, u nekim zemljama on može funkcionirati jer je tržište rada fleksibilnije, ali e, u nekim zemljama e, strategija konkurentnosti je jako skupa. Eto, to je sve cijena koja se plaća članstvu u eurozoni. E, odgovorit ću na neka pitanja koja su postavljena na francuskom, na francuskom. Dakle, e, ja ne želim da me se pogrešno citira. Ja nisam rekao da je multiplikator nula. E, isto tako nismo rekao da je država loš alokator resursa ja sam rekao da treba jednostavno više poreza odnosno da je veći porez da on ima za posljedicu probleme e, su ulaganjima e, ja dakle se ne zalažem za to postoje distorzivni učinci fiskalnosti kažete mi dokažite e, kažete pokažite studije. E, nažalost, ekonomija nije egzaktna znanost, ali mogo bi vam tu sada podastrijeti čitav niz članaka u kojima, e, na primjer Gilen Rock, kojima se procjenjuje e, cijena fiskalnosti, koji kaže da za neke od socijalno-ekonomske kategorije, u slučaju Francuske, da smo pri samom vrhu po pitanju distorzije i da čak ni dodatni porezki prihodi neće proizvesti dobre rezultate. Neko govorio o ropstvu. U nekim zemljama još uvijek postoji ropstvo. Komunističke zemlje su ponovno uspostavile ropstvo u gulazima zato što su jedino tako mogle funkcionirati jedna prirodna pojava, odnosno iskustvo je vrlo zanimljivo. E, to je e, Španjolska za vrijeme Franka gdje su plaće bile vrlo niske, a gdje je nezaposlenost bila jednaka nuli e, jer je potražnja za radom bila veća od ponude kasnije se, su se plaće povećale, a došle do nezaposlenosti čak i do 20%. E, ja ne mislim da je e, optimalan nivo nezaposlenosti 0%, ne. Ali evo, e, ovaj e, primjer nam pokazuje da postoji veza između cijene rada i radnih mjesta. Hvala. Nisam vam e, e, prekidala, znam da je teško držati se vremena. Zavlje, sad ti imaš riječ. Hvala, vrlo brzo. Neki su ljudi govorili o oporavku ekonomije. Moramo shvatiti činjenicu da smo u situaciji gdje su štednje vrlo opasne, odnosno vrlo oštre, s obzirom na multiplikatore i teze da će nam biti bolje ako sporije postupamo nije u potpunosti točno. Ono što je točno je da se mjere štednje trebaju proširiti, odnosno postupnije, sporije provoditi. I treba se zaustaviti deflacija plaća, što je vrlo drukčije od povećanja plaća. To nije isto zaustaviti deflaciju plaća i povećati plaće. E, suficitarne zemlje bi trebale povećati minimalni dohodak. Ako uzmete na primjer Francusku gdje su e, stope marže vrlo niske, nema razloga da se poveća minimalni dohodak. E, naprotiv, e, to ne bi bilo dobro. Ono što možete pak očekivati jest i što bi bilo dobro povećanje minimalnih plaća na primjer u Njemačkoj. E, odgovor Jean Paulu odnosno e, kolegi Sam Paulu. Da, možete učiniti nešto da biste povratili konkurentnost u smislu deflacije. Ali vama svejedno treba industrija. Nećete rezultate postići samo stajanjem na kraj deflacija. Kada je situacija globalne krize i kada se plaće svuda smanjuju, ono što na kraju dobijete je sveopća, posvemašnja deflacija, svjetska deflacija ono što vam je potrebno i što je odgovor za aval je zapravo primjena nekih aspekata kenzijanske politike. U deficitarnim državama morate povećati konkurentnost, ali morate naći načina da suficit smanjite u suficitnim zemljama jer ako se to neće dogoditi doći će do deflacije ponovo i probleme nećete moći riješiti. E, treba vam globalno stalište. Ne možete voštinski konsenzus primjenjivati na sve zemlje i onda kazati ups, e, pogriješili smo. To je sve. Hvala. hvala. Vrlo mi je žao što e, na kraju dođe do nemoguće točke, e, imamo previše pitanja, dovoljno vremena. No, ukoliko ima bilo kakvih posljednjih komentara, možete nam ih proslijediti pismeno, mi ćemo ih dalje proslijediti zastupnicima. Dakle, slobodno nam mailom pošaljite, vrlo rado ćemo to učiniti. Mislim da ste za, neko traži neke referentne dokumente i tako dalje. Dakle, bilo što tome slično, e, nema problema. Još kasnimo četvrt i prelazimo na treći panel razmjena stajališta sa Europskom središnjom bankom i Europskom komisijom. I ovo neće biti organizirano na isti način kao i do sada, već smo prije to isplanirali u vidu provedbe financijske pomoći i pravila uvjetovanosti koje se tiču Grčke i Cipra. To je nekako pozadina ovog dijela. Najprije će riječ imati komisija. Servas de Ruz, dakle, opća uprava za gospodarska i financijska pitanja. I nadam se da vi možete biti sažeti jer eh, kasnimo. Dakle, ako biste mogli na sedam minuta svest svoju intervenciju, cijenili bih to uvelike. Imate riječ. Dobro, hvala vam, zahvaljujem predsjedateljici, poštovani zastupnici, da me gotovo, daću sve od sebe da svedem intervenciju na 7 minuta, možda ću malo brže govoriti, no zahvaljujem što imam priliku obratiti se odboru za gospodarstvo, ovo je vrlo lijep primjer povećane odgovornosti i transparentnosti u odnosu na, prema Europskom parlamentu što se događa na temelju paketa dvije mjere. Recimo nešto o trojki i ulozi komisije. Trojka je osnovana ad hoc temelju, na temelju inicijative država članica, e, formalizirana je paketom dvije mjere i SM sporazumom i onda bi trebala funkcionirati u ime država članica kada se ispričavam se neće nam pomoći ukoliko idete jednostavno tako brzo, prvo će vas teško uhvatiti. Molim vas dakle da malo usporite. Dobro usporit ću i još ću ostati unutar 7 minuta. Dakle, unutar ovog okvira konačna odluka financijske pomoći, pomoći leži na državama eurozone i mora se uzeti u obzir i e, nadležnost s programima samih država članica. Dakle, i u tome visi uspješno provođenje programa. Model trojke se pokazao korisnim e, zanosti se sa izazovima država eurozone i tri institucije su izjavile namjeru da nastave u predvidive budućnosti raditi u obliku trojke. Gospodin Ren danas na preskonferenciji o predviđenjima za jesen rekao da je komisija svjesna mogućnosti vlastite inicijative parlamenta da prouči funkcioniranje trojke e, kako bi se osnažila njena legitimnost. Sudjelovanje komisije u današnjoj raspravi i u drugim dijalozima je zapravo znak spremnosti komisije da se osnaži ta odgovornost. Zbog toga ćemo konstruktivno surađivati e, na temelju ove inicijative Europskog parlamenta. Rekao bih samo nešto o glavnim postignućima programa. Možemo opaziti uspjeh i program je doveo do toga da nije došlo do bankrota. Također se dobilo na vremenu da se izgrade sigurnosne mjere za države članice. Zatim, druga stvar je da se ponovno dolazi do rasta. Prema predviđanjima komisije za jesen, većina zemalja u krizi očekuje da će sljedeće godine imati rast od 0,5% u Grčkoj, 3,4% boda u Portugalu, e, trećinu Irskoj i pola postotnog boda u Španjolskoj. Iznimka je Cipar, za koji se očekuje da će imati pada od otprilike 4% 2014. prije nego što se ponovno vrati rast u 2015. No kao što znate, ondje je kriza počela kasnije. Treća fiskalna konsolidacija je bila zapravo impresivna. Grčka je preko 30% GDP-a um, od 2009. ostvarila i po prvi puta se bliži suficitu po prvi puta u desetljećima. Portugalski irski deficit se skoro prepolovio, dakle to pokazuje rezultate u obliku poboljšanja tržišne situacije na tržištu obveznica i smanjenju uh, stresa na financijskim tržištima države. Četvrta stvar, pristup državnim tržištima je gotovo počeo, skoro je počeo u Irskoj i došlo do značajnog napretka i u Portugalu. Očekuje se da će pristup tržištu za Grčku djelomično se nastaviti od 2015. Kao što znate, e, Španjolska je održala svoj pristup tržištu tijekom ovih godina. Zatim konkurentnost se poboljšava, jedinica rada, odnosno njen trošak je počeo padati, izvoz je sve bolji, a tekući računi pokazuju pozitivan trend. Velike strukturne reforme se provode i one počinju uređivati plodom, sve snažnija konkurentnost, rast, zaposlenosti. prema procjenama utjecaj na BDP bi mogao biti čak do 6% srednjeročno gledanja i gotovo dvostruko toliko dugoročno. I posljednje bankarski sektori su bili dekapitalizirani i naprezak je snažniji u Portugalskoj, Španjolskoj i stope kapitala su porasle, a nije došlo do smanjenja tržišta kredita. E, što se tiče arhitekture samog programa, sada kada ju gledamo čini se da je zapravo on bio odgovarajuć, uzevši u obzir teške početne okolnosti i velika ograničenja unutar kojih se barem funkcioniralo. Predviđenje je dosta izazovno u ovakvim nesigurnim vremenima, predviđanje za zemlje u krizi ne može biti precizno, ali to ne, ne smijemo brkati sa neuspjehom samih programa. E, Korekcija unutarnjih vanjskih neravnoteža e, se čini kompliciranijom zbog teškog teške situacije i unutar eurozona i na globalnoj razini. Postoji izazovi uz ovaj napredak, e, njima se bave nacionalne reforme i europske politike, istakao bih samo neke od njih. Prije svega, nasljeđe krize i potreba za rebalansom i dalje će usporavati rast, znači obzir razduživanje, fragmentaciju i nesigurnost na tržištima. Dakle, fragmentacija je e, od velike štete, osobito za banke u onim ranjivim državama članicama. Teško im je dobiti financiranje od svojih pandana u drugim zemljama. Napredak na bankarskoj uniji i jedinstveni nadzorni mehanizam i mehanizam za restrukturiranje banaka je ključan kako bi se osigurala financijska sigurnost, stabilnost, financijska reintegracija u eurozoni, a nužna e, prilagodba domaćih plaća bila spora u nekim zemljama, a smanjenje plaća se nisu odrazila i na smanjenju troškova. Također došlo je do rasta nezaposlenosti, a na tržištima je potrebna veća konkurencija i daljnje strukturne reforme. Svjesni smo da je situacija s nezaposlenošću predstavlja veliki izazov, i komisija je brojne aktivnosti poduzela kako bi se borila protiv nezaposlenosti mladih, primjerice inicijativa za zaposlenost mladih, garancija za mlade i pokazuju se znakovi da se zaposlenost stabilizira i da je već na boljim razinama u nekim zemljama uticaj, socijalni utjecaj politika je uvijek bio ključnog interesa u programskim zemljama, kao što je odraženo i našem memorandum razmijevanja. Od ključne važnosti je da individualna teret individualne prilagodbe bude raspodijeljen najpoštenije što je moguće. Dakle, kondicionalnost programa je sve više prilagođena kako bi se utjecaj ograničio na one ranjivije skupine. Primjerice, e, rezanje plaća u Grčkoj i Portugalskoj su provedene na progresivan način, čime se zapravo zaštitilo najranjivije. E, najprofitabilnije i subjekti su zapravo, njima su bile nametnuti dodatni porezi. Zaključio bih time da dok programi gospodarske prilagodbe jesu bili teški, da su svejedno bili neizbježni. Zemlje u krizama su trenutno u mnogo bolje situaciji nego prije tri godine, a programi su spriječili mnogo oštriju prilagodbu sa mnogo težim socijalnim posljedicama do kojih bi u takvom slučaju došlo. Usprkos zaprekama situacija u programskim zemljama se stabilizira i trenutno se raspravlja za Irsku, Portugal i Španjolsku za izlazak iz programa nastavljamo se uspješno boriti sa državnim dugom, no to ostaje zapravo od ključnog značaja. Izgradnja bankovne unije sa stražnim, snažnim mehanizmom restrukturiranja i nadzora je ključno za povrat povjerenja u naše sisteme i gospodarske i financijske aktivnosti. Hvala. Hvala vam, uštedili smo oko minutu i pol. Tko je sljedeći? Klaus Marš, dakle načelnik odjela za države Europske unije u Europskoj središnjoj banci. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem predsjedateljici, poštovani zastupnici, dame i gospodo. Mogli samo drugi isključiti svoje mikrofone. Zahvaljujem. Složio bih se sa izjavom Servasa Derosa osobito njegov, s njegovim zaključkom o socijalnom ispravnosti i poštenju arhitekture naših programa prilagodbe. Hvala vam što sam dobio priliku podijeliti s vama neke svoje misli o e, napretku e, zemalja eurozone unutar programa mf a i programa unutar kojega je Španjolska. Prije nego što pređem na suštinu, rekao bih samo da ovdje govorim na temelju svog vlastitog iskustva e, i analiza razvoja tim zemljama. Unutar trojke ECB funkcionira kao komisija, dakle pruža tehnički savjet e, na temelju svoje stručnosti i pruža ga Eurogrupi i nacionalnim tijelima. No, Eurogrupa je zapravo tijelo koje donosi odluke e, hoće li pristupiti financijskoj pomoći i u kojim uvjetima. Nema sumnje da gospodarski socijalni trošak ove krize, odnosno da je utjecao na velik broj stanovništva koje pati u gospodarskom smislu. E, ta cijena je zapravo uzrokovana financijskom krizom i što je vrlo važno, ta socijalna cijena je uzrokovana velikim ekonomskim neravnotežama i duboko sežnim nefleksibilnostima sustava prije nego što je započeto, započeto sa ovim programima u svibnju 2010. Primjerice, Portugal je imao pretjeran rast privatnog duga, međutim to je dovelo do velikog deficita e, vanjskog računa umjesto dorasta. U drugim zemljama, primjerice u Grčkoj, e, javni rashodi su bili visoki, osobito u, što se tiče mirovina i plaća, i to sve od uvođenja eura, što je dovelo do vrlo visokog javnog deficita i neodrživog državnog duga. To je dovelo do preopterećenosti gospodarstva i gubitka konkurentnosti. Istovremeno, nefleksibilnost struktura, uključujući smanjenje plaća i cijene, nešto na čemu se nije radilo. Dakle, u razdoblju prilagodbe je to dovelo do pada zaposlenosti. U druge grupacije zemalja, Irskoj i Španjolskoj primjerici, e, pretjerani zajmovi su se povezali s neodrživim bumom na tržištu nekretnina i to je zapravo potkopalo financijske institucije i dovelo do pretjeranog duga kako kućanstava tako i poduzeća i do velikog vanjskog duga. Uzroci krize se razlikuju u pojedinim zemljama, no nefleksibilnost i ove neravnoteže su se iz su razmotrene kako bi se moglo vratiti na put rasta. Nema fiskalne fiskalne konsolidaciji, e, osim razduživanja i strukturnih reformi kako bi se ponovno ostvarila konkurentnost. U tom kontekstu dodao bih da e, postoje nedostaci i prepreke u provedbi dogovorenih reformi, a to je uvelike povećalo troškove prilagodbe. U nekim zemljama e, kašnjenja i nedostaci, uključujući i onih i oni do kojih je došlo nakon početka programa, primjerice u Grčkoj, je zapravo dovelo do nevoljkosti da se suoči sa problemima. Dobra je vijest da postoji svjetlo na kraju tunela i sve zemlje u programima gospodarske prilagodbe su znatno napredovale u tome da su smanjile svoje gospodarske neravnoteže i pozabavile se problemima nefleksibilnosti, osobito na tržištima rada. Isto tako pobrinule se da dođe do financijske stabilnosti i to je stvorilo temelj za održiv rast i zapošljavanje u budućnosti. Čak bismo mogli reći da bi taj napredak bio mnogo manji izražen da nije došlo do ovih programa financijske pomoći. Gospodin Derose je već rekao koja su postignuća od 2009. do 2013. Samo bih spomenuo jednu stvar. Primarni fiskalna ravnoteža se očekuje da će porasti za otprilike 12 postotnih bodova BDP p-a u Grčkoj, a između 6 i 8 postotnih bodova u drugim zemljama unutar programa Irskoj, Portugalskoj, Španjolskoj u Cip, na Cipru je manji napredak jer je relativno nedavno započeno, započeo program. U Irskoj Portugalu se očekuje da će doći do prvog e, suficita 2014. a za Grčku se očekuje da će doći do malog suficita već ove godine. Na sličan način u svim zemljama unutar programa došlo do znatnog napretka u konkurentnosti što se tiče troškova. Spomenuo bih Irsku gdje je jedinica, trošak jedinice rada E, između 2008. i danas pao za otprilike 20%. A dobra vijest za konkurentnost ovim zemljama također da je inflacija vrlo niska u posljednje vrijeme, čak i negativna, primjerice u Grčkoj od proljeća 2013. I gospodin Darus je spomenuo uspjeh E, što se tiče neravnoteža e, domaćih računa koji je bio doista znatan i najvažnije financijske institucije u svih pet programskih zemalja su bile rekapitalizirane, restrukturirane ili su u procesu toga i kreću se u smjeru financijske stabilnosti. I kao što je se vas spomenuo, gospodarski rast u Irskoj, Portugalu i Španjolskoj je postao pozitivan ili će postati pozitivnim ove godine dok će u Grčkoj doći do rasta, ili ga se barem očekuje, u prvom kvartalu sljedeće godine. Sve svemu programi su do sada funkcionirali i stvorili su nužne preduvjete za budući rast i stvaranje radnih mjesta, no postoji dalje izazovi. Fiskalna konsolidacija će se morati nastaviti, dovoljne rezerve će biti morati će morati biti prist, prisutne u javnim troškovima kako bismo se pobrinuli da budući troškovi, da budući gospodarski šokovi ne, nemaju toliko utjecaja kao što je to bilo do sada. Potrebno je ubrzati reforme, to je ključno zbog toga što moramo, trebamo niže cijene i veću produktivnost kako bi se povećala konkurentnost i kupovna moć potrošača i radnika. Bez takvih reformi na tržištima rada, realne plaće i zaposlenost bit će predugo vremena preniske. U nekim slučajevima potreban je proaktivni pristup nacionalnih vlada kako bi se borilo protiv uta izbjegavanja plaćanja poreza i korupcije, uključujući reformu pravosudnog sustava kako bi se povećala kvaliteta i učinkovitost javnih službi. To bi također podržalo i e, socijalno, e, poštenje na socijalnoj razini. Dakle, ovo bi dovelo do ne, izostanak ovoga bi teško utjecao na mlade, a na tržištu rada postaje dualnost, odnosno prebacivanje resursa iz sektora koji nisu trgovinski, one koji jesu i zapravo je bila potrebna jedna veća fleksibilnost u gospodarstvu. I konačno, zemlje se moraju pobrinuti da su njihove e, banke održive, funkcionalne, kako bi one olakšale pristup financiranju realnom gospodarstvu. I to osobito malim i srednjim poduzetnicima politike bi trebale biti usmjerene na poboljšanje likvidnosti kapitala banaka i povrat srednjoročnoj profitabilnosti. Ključno je pozabaviti se svim ovim izazovima odlično i brzo, iako je razumljivo da dolazi do zamora, reformnog zamora, svejedno moramo uzeti u obzir ovo ostvarenje i nastaviti sa preostalim reformama u programskim zemljama odgađanje teških ali nužnih reformi bi dovelo u pitanje nužan oporavak i smanjilo bi mogućnost za buduće stvaranje radnih mjesta u programskim zemljama, te sam sada otvoren za sva vaša pitanja. Hvala. Hvala. Evo, imamo unaprijed određeni popis e, osoba koje su se javile za pitanja. To je odluka koordinatora ove sesije. Mislim da ne vrijedi uzeti sva pitanja e, odjedanput, a nemamo vremena niti odgovarati na jednom po jednom. Pa ću uzeti pitanja u grupama tri ili četiri. Pijamagog Sklekakis a nakon toga ćemo čuti neke odgovore i pokušat ćemo na taj način upravljati vremenom. Ja vas molim da se zadržite na minutu i pol. Gospođo predsjedavajuća, evo prvo bih jasno želio reći da objašnjenje Oli Arena od jutros e, vezano uz evaluaciju e, trojke e, pozdravljam u svakom slučaju ono što on rekao, osim toga iskoristio bi ovu priliku da postavim konkretna pitanja. Ovdje sjede dva člana te trojke i svi znaju da trojka, trojki manjka transparentnost, demokracija demokratski legitimitet i parlamentarna kontrola. Ne e, najmanje zbog toga što je to međuvladin instrument, a ne instrument zajednice. Pitanje se postavlja koju ulogu igraju dotične institucije unutar trojke jedne u odnosu na drugu i koji je odnos u odnosu na pogođene države članice i SM na čemu se temelji, temelje konkretne koraci koje na koje se trojka odlučuje? Kome je trojka odgovorna? Kako se konkretno tražene mjere država članica razvijaju? Kako pritom funkcionira dogovor među članovima trojke? Što je temelj za konkretne prijedloge, odnosno za odluke trojke? i kako izgleda suradnja sa uključenim državama članicama. I zadnje pitanje vama je odakle po vašem mišljenju potječe razlika između e, javne ocjene rada trojke i vašeg osobnog mišljenja i koje predloge za poboljšanje imate nakon e, ovog rada u zadnjih godinu dana u našem odboru. Srdečno hvala. Hvala. Liam. Hvala komisiji i Europskoj središnjoj banci e, što ste ovdje jer vaše preporučene politike imaju problem s demokratskim legitimitetom. E, istražna komisija. Vi ste koristili neke vrlo konkretne e, hipoteze E, za obranu vaših e, mjera koje ste koristili, koja je vrijednost multiplikatora koje ste, e, kojeg ste zadržali? Jer postoje neka razlika u analizama između komisije i MMF-a. Tržište rada. Kakva je elastičnost koju preporučate kako bi se održale strukturne reforme? Pitanje za Središnju banku. E, vi sada imate uglavnom većinu grčkog duga. Pomoć koja je pružena u okviru trojke. Mene zanima koji je dio te pomoći iskorišten za oporavak grčka ekonomije, a koji dio se vratio u obliku profita zato jer e, naravno znamo da vi zadržavate jedan dio te pomoći kako biste poboljšali svoju performansu i uloga e, središnje banke i preporuke proračunske i fiskalne politike koja je vaša tu uloga i za kraj međunarodni monetarni fond e, pitanje za obojicu mislite li da provedba EMS-a, odnosno bankovne i monetarne unije, kako će se to odnositi, je, kakav je vaš odnos prema tome u svjetlu preporuka Međunarodnog monetarnog fonda? Pa evo kako imamo ograničeno vrijeme, pokušat ću sažeto govoriti kad smo govorili o grčkom slučaju i otporu promjenama. Ja se u cijelosti slažem. Moje pitanje je koje je bio vaš otpor tom otporu promjenama jer u ovih zadnjih nekoliko godina financirali ste grčki javni sektor na način i zapravo uništili ste grčki privatni sektor i to je moje realno pitanje zašto je to učinjeno jer grčki javni sektor je dao zapravo nije, nije ništa e, pridonio onih 1,4 nezaposlenih. Svi su oni, svih 4 milijuna dolazi iz privatnog sektora. Dakle, što se dogodilo u e, javnom sektoru je da su dobili preuranjene, odnosno one rane mirovine e, i to stotine tisuća tih ranih mirovina i e, komisija uopće ne, želi odgovoriti na ovo pitanje koliko ih je na taj način izašlo s tržišta rada. Rekli ste, bilo je otpora, ali vi ste financirali taj otpor s milijardama eura i istovremeno ste se borili s privatnim sektorom koji nema nikakve likvidnosti i sva likvidnost danas je zapravo u javnom sektoru. I moje pitanje je zašto? Zašto ste to učinili? Hvala. Sad predlažem dati našim e, govornicima maksimalno četiri minuta svakom da odgovore na ova pitanja, a onda idemo na drugi krug pitanja. Tko želi prvi? Komisija? Hvala gospođo predsjedavajuća. Zahvaljujem na, i na pitanjima koje sam dobio. Ja ću odgovoriti na tri pitanja. E, odgovornost trojke, fiskalni multiplikatori i e, javni sektor u odnosu na privatni u Grčkoj. E, a ostala pitanja prepuštam kolegi iz Europske središnje banke. Što se tiče odgovornosti trojke, to je pitanje koje, na koje ću se pozvati, na koje sam se vrlo kratko pozvao u svom uvodu kad sam rekao da je trojka osnovala na ad hoc, na ad hoc osnovi, znači države članice članice su je osnovale iz, iz nužde, tako reći. I kako je vrijeme prolazilo, sustav trojke je e, prilagođen i e, ubačen je u onaj e, two-pack paket koji je usvojen u, u svibnju takve dvije mjere koje je usvojene u svibnju 2013. i komisija je trebala biti neka vrsta mm, veze između eh, Međunarodnog monetarnog fonda i tog tijela. Dakle, iako eh, nije bilo zakonskih odredaba, eh, ipak s vremenom postoji, znači donesena je određena pravna osnova za aktivnosti trojke. Što se tiče odgovornosti, vrlo je jasno da svaka institucija ima E, različitu vrstu odgovornosti i različite dionike e, na koje se poziva. Ja ovdje govorim, naravno mogu govoriti samo ime komisije i jasno je da što se tiče odgovornosti prema komisiji, to je prema dopredsjedniku komisije i prema parlamentu. I tako i ono paketu dvije mjere je to doneseno na taj način. Dopredsjednik je u nekoliko navrata bio u parlamentu kako bi razgovarao sa programom, e, o programu, a u slučaju slučaju Cipra je došao u parlament kako bi rano predstavio e, program i e, mi smo spremni e, bili doći i na sastanke odbora i na plenarnu sjednicu kako bismo pojasnili odluke komisije zajedno sa na relevantnim državama članicama spremni dati pojašnjenja i na taj način funkcionira odgovorno za polaganje računa trojke E, mislim da su to najvažnija pitanja o kojima e, trebamo e, raspravljati, ali vjerujem da ćete i kasnije tome raspravljati u okviru svojih inicijativa. Što se tiče pitanja o multiplikatorima, to je pitanje o kojem je bilo velikih rasprava. U prošlosti komisija je e, vrlo rano prepoznala e, i kolege iz Europske središnje banke i MMF-a su također prepoznale da su multiplikatori mnogo viši nego u običajnim okolnostima. Ne želimo e, biti pretehnički, ali ako je ta politika na razini nule, ako kućanstva imaju ograničenja u uzimanju kredita, ako je gospodarstvo slabo,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 onda su fiskalni multiplikatori mnogo viši nego u običajnim okolnostima. Osim toga znamo, a to je dogovor među institucijama, da multiplikatori e, se razlikuju u odnosu na mjere, jesu li to mjere na strani prihoda ili na strani rashoda. Znamo da na strani rashoda su multiplikatori veći, s druge strane mi e, favoriziramo taj pristup jer je to e, trajnija prilagodba programa, ali uzimamo to u obzir i točka koju bih želio naglasiti primijetiti da sve makroekonomske projekcije koje su u podlozi programa i u, u, ažuriranja programa za vrijeme e, ovih a, e, preinaka o kojima je bilo riječi sa državama članicama uzimaju u obzir projekcije i zajednički set multiplikatora. Dakle, mi u programskim zemljama koristimo iste multiplikatore kao i naši kolege iz MMF-a. Dakle, iz tog motrišta mi imamo sličan pristup. I što se tiče zadnjeg pitanja, s obzirom da vrijeme istječe, e, e, javni sektor odnosno na privatni sektor. Ja bih e, želio ovdje e, reći da ono što smo mi učinili, mi smo se usredotočili na fiskalnu konsolidaciju u Grčkoj s obzirom na e, katastrofalnu situaciju sa fiskalnim deficitom i sa dugom na samom početku programa. Jedan od prioriteta je bio fiskalna konsolidacija i održivost duga. To je svakako bio prioritet u početku i zato smo zaista dosta djelovali u smjeru javnih e, plaća e, i deficit smo morali smanjiti, a plaće su više od polovine, ako ne čak i dvije trećine rashoda na, u javnom sektoru i prirodno je da smo ta dva elementa e, željeli prvo prilagoditi. Dakle, mi smo to prilagodili na strani javnog sektora, osim toga uveli smo u jedan donijeli smo memorandum razumijevanja sa grčkim e, javnim tijelima i vladom o zamjeni e, radnika u javnom sektoru. Znači E, svakih, e, svih, svakih pet, na svakih pet radnika koji izlaze javnog sektora može se zaposliti samo jedan novi. Dakle, kolega će još možda reći više o tome, o tome je nedavno bilo riječi, a i dalje se još govori o tom izlasku radnika iz javnog sektora. E, mi ne, ne bismo rekli da je privatni sektor napušten jer je zapravo bit programa bila da se e, iz javnog sektora resursi pre, prebace na privatni sektor, dakle onaj koji je izložen u uznoj konkurenciji. E, da, e, ne bi se iznenadila da ćete se vratiti na to ali sada riječ ima Središnja banka. Da, evo ja se slažem e, s ovim što je moj kolega rekao. Samo još jedna stvar vezano uz javni sektor. Bilo je strašnih rezanja plaća, rezanja mirovina u, koji su se odnosilo na zaposlene u javnom sektoru i kao što vas sam spomenuo, to su bili progresivni rezovi, znači veći za one sa većim dohodkom nego one sa manjim dohodkom. E, javni sektor pretrpio je prilične prilagodbe. Što se tiče samih otkaza, istina je e, da u tom e, procesu E, je e, možda taj proces nije bio tako brz i tako uspješan u, samom početku kako je vlada to obećala, no ipak relativno jest e, ostvaren određeni napredak i novi ministar javne reforme gospodin Mitsutakis je pokrenuo teške postupke u kojima je se obvezao na daljnju racionalizaciju i smanjenje javnog sektora. A sad ću doći na pitanje koje je postavio prvi e, govornik koji se javio na za riječ, a i drugi o ulozi Europske središnje banke u trojci. E, e, prethodnik je zapravo opisao, proces kako to funkcionira i sada ugovor ESM kaže da komisije djeluje u sprezi sa Europskom središnjom bankom oko programskih pitanja, znači oko dizajna programa, a i praćenja programa i kao što je e, predsjednik Dragi iz ECB-a već spomenuo, dobra je stvar da Europska središnja banka je dio trojke u doba krize, u dobe tako ozbiljne krize kako sada e, imamo. E, mi znamo E, odnosno Europska središnja banka ne osigurava e, financiranje ili programe financijske pomoći, ali za zemlje, osobito kao što su Grčka, Irska, pa i Španjolska i Portugal i Cipar, e, tu je ECB ipak osigurala značajnu podršku likvidnosti bankovnom sektoru u tim zemljama. I stoga imamo poticaj i snažan interes da budemo dio trojke jer na taj način možemo pridonijeti našoj stručnosti. E, vi jako dobro znate da transmisijski mehanizmi monetarne politike su, se, e, su iskrivljeni u eurozoni i mi imamo fragmentaciju financijskog sektora i zbog toga je vrlo teško e, promijeniti monetarnu politiku u kojima odlučuje upravno vijeće ECB-a, odnosno da se to odnosi na, jednako na sva područja eurozone, a strukturne reforme s kojima smo raspravljali s nacionalnim tijelima imaju vrlo važne, ali i dobrodošle nuspojave. One naime ne samo da povećavaju e, zaposlenost, fleksibilnost, konkurentnost, već će pomoći i riješiti probleme koje trenutačno vidimo u transmisijskom mehanizmu monetarne politike. Naime, što bolje možemo e, ući u dokapitalizaciju i restrukturiranju bankovnog sektora u tim zemljama uz pomoć programa, to će više problemi koje vidimo u transmisijskom mehanizmu moći biti riješeni, a već smo vidjeli e, da su problemi s financiranjem sada manje ozbiljni e, za države nego što je to bio slučaj prije godinu, godinu i pol dana. Hvala. Hvala vam. E, zastupnici naravno se mogu opet javiti u sljedećem krugu pitanja, čak i na istu temu ako imaju što za reći. Gudjan Pink, Filip Lambert, Marisa Matajs i Sine Kic Zavela. The two guests speaking, uh, I have the impression they sound like this. Hvala. Kada čujem naša dva govornika, čini mi se da su glasnogovornici, ali se iz zemlje čudesa. Uh, Većina njihovih e, prognoza se pokazala pogrešnom. Kad gledate Grčku 2012. godine, trojka je e, predvidjela rast od 1,1% BDP-a, ali je došlo do pada od 6,4%, što je ogroman. 2011. godine je bilo minus 6%, a zapravo minus 7%. Također je bio predviđeno da će doći do stabilizacije, ali međutim sada čak i ako uključimo restrukturiranje grčkog duga e, iz 2012. postotak je 169 e, odnos e, e, duga i BDP-a. Dakle, vaše prognoze su daleko gore od meteoroloških, od najgore meteorološke prognoze koje sam ikad čuo. Konačno se slažemo. I zato sam jako sumnjičav e, kad je riječ o institucionalnim ekonomistima kao što ste vi govorite o ostvarenju e, niže inflacije a idemo prema deflaciji i svi se bojimo da ćemo zapravo se naći u situaciji kao i Japan zašto je e, tomu slučaj jeste li podcijenili prirodu krize ali vi ste svi ekonomisti studirali ste na uglednim sveučilištima ili zapravo ste nerealno optimistični i to se naravno često događa u institucijama i kažete da je euro rješenje za sve probleme ili ste e, zapravo idete pokušavate ugoditi razočaranoj javnosti problem je gospodo da su pogrešni podaci doveli do pogrešnih procjena i pogrešnih očekivanja i pogrešne terapije koja zemlje iz ekonomske stagnacije gura u političku krizu gdje će strukturalna prilagodba biti nemoguća ova društva su uvelike ugrožena nezaposlenošću i može doći do socijalne eksplozije. Ja ne vidim svjetlo na kraju tunela kao što vi to tvrdite u svojim neprimjerenim pogrešnim prognozama. E, hvala gospođo predsjedavajuća. Ovo je zapravo prvi put da ste vi prekoračili vrijeme pa ću biti tolerantna. Drugi, Filip. Hvala Bertjan, ti si već rekao i to puno bolje, puno stvari koje sam ja htio reći, ali e, možda bi ipak trebalo reći za e, početak e, da je ovo pogrešna vrsta rasprave. Vi niste ti koji donosite odluke, mi bi trebali razgovarati sa Eurogrupom i zašto uopće u ovome razgovaramo ako je e, oporavak tu odmah iza ugla kao e, što vi kažete pitanje konkretno pitanje kažete da ste vi tehni, tehničke e, pri naravi pismo koje je dragi poslao Italiji, Irskoj. Da li je to savjet tehničke prirode ili nešto drugo. Meni se čini da je to pokušaj e, političkog pritiska, a ne tehnološki tehnički savjet. E, pitanje mandata. Koji je vaš mandat e, od formalnog lidera Eurogrupe smo čuli da je temelj svega memorandum o razumijevanju. Mi ga nikad nismo zapravo e, vidjeli, odnosno sudjelovali u njegovom nastajanju i prihvatili smo ga kao fait accompli. Drugo, e, stabilitet i analize. Kažete da je na kraju krajeva sve to pitanje političke prosudbe. Mi znamo da je Središnja banka prisilila opću upravu za ekonomske i financijska pitanja e, da ih je uvjerila u to da će do 2014. grčki dug moć biti održiv. To je fantazija. Vi ste upali u zamku i zapravo ste se svrstali na stranu Europske središnje banke. Dakle, hoću da nam to komentirate iz komisije. Naravno, kao što je rekao Bertijan, loši ste prognostičari, ali da li uzimate u mogućnost e, eksploziju koja će doći e, do u ovim zemljama ili jednostavno mislite da su vremena teška, ali da će se nekako sve na kraju riješiti. Mariza. Hvala vam lijepo. Vrlo lijepo imate priliku što možemo postaviti pitanje Europskoj komisiji, Središnjoj banci. Uh, eh, Usprkos našim najboljim naporima, eh, teško je doći ovakvo društvo do ovakvih sastanaka, no izgleda da demokracija ipak funkcionira. Dakle, vi načelno kažete da trojka radi po svojem, da su vlade isključene, da građani visa o tome i to i vaše pojmanje demokracije. Zapravo me zapanjilo što je rekao predsjednik Europske komisije što se tiče sukladnosti sa ciljevima koji su postavljeni u programima za zemlje koje su uključene u ove programe. Jer jedna stvar vrlo jasna. Različite intervencije trojke se razvlače i postaje sve jasnije da sama štednja nije velik neuspjeh, već čak da to niti u budućnosti nikad neće zaživjeti ni profunkcionirati. Vi pokazujete, spominjete neke pokazatelje, indikatore, no mi imamo također indikatore. U Portugalu imamo ogromnu recesiju, stotne tisuća ljudi je nezaposleno, deseti tisuća svaki dan napuštaju zemlju i stvari su sve gore i gore. ovakvo uništenje zapravo nikome ne pomaže. I slažem se s vama da usporedbi s predviđanjima, prognozama trojke, da se čini da su svi drugi doista odlični u predviđanjima, čak i prognozeri na televiziji. Gospodin Deruz je jasno rekao da stvarnosti i problem trojke nije u poštivanju ciljeva, u sukladnosti, već što se kriza koristi kao izgovor da se oduzmu i javni resursi, plaće javnih radnika i mirovine. Dakle, postoji kriza privatnih poduzeća koja zapravo sad na račun javnog sektora. Završit ću, samo bih vas kada ćete priznati jednom za svakda da program trojke e, neće ispuniti svoje ciljeve, e, već da je to zapravo samo nešto ideološki obojano s ideološkom pozadinom. Kolege, nemamo uopće više vremena, tako da neću moći niti e, njih prisiliti da vam odgovore na pitanje. Molim vas, uzmite to u obzir. Nikica Vela? Vela, are you answer? I've got you on my list. <clears throat> Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο κυρίους για την παρουσία τους και την ενημέρωση που μας κάνουν. Želim zahvaliti i jednom i drugom predstavniku na informacijama koje su nam ovdje pružili kada e, govorimo o programskim zemljama, onda možemo utvrditi da usprkos činjenici da svaki pojedinačna od tih zemalja manje ili više je provela neki program e, koji je bio nametnut od strane trojke, znači smanjenje plaća, smanjenje e, poreza, zatim progon, utaja poreza i tako dalje i tako dalje. Kako pogledamo te situacije u tim zemljama, onda da vidimo da tim zemljama još uvijek nije uspjelo eh, ostvariti niti jednu veliku i ozbiljnu investiciju. Dakle, čak niti u onim zemljama gdje je išlo relativno dobro. Znači, ne radi se samo o tome da se međunarodni kapital ne zanima za te zemlje iako u tim zemljama su troškovi rada niži nego drugdje, pa čak i europski kapital se ne ulaže u te zemlje. Postavlja se pitanje koji je razlog tome? Dobro, imat ćemo ponovno isti format za odgovore. Čini se da je velik broj pitanja jednak, vjerojatno zbog toga što ne dobivamo odgovore na njih. Riječ ima komisija. Zahvaljujem predsjedateljici, zahvaljujem i zastupnicima na njihovim pitanjima. Reagirat, govorit na njih što bolje mogu i prije svega nešto o predviđenjima, o prognozama, više govornika se toga dotaklo. Tu postoji veći broj pitanja. Prije svega, potpunosti razumijem zabrinutost što se tiče općenito kvalitete prognoza i osobito konkretnije za zemlje unutar programa. To je jedno pitanje koje komisija vrlo ozbiljno uzima. E, dakle, naša predviđanja su temelj našeg gospodarskog nadzora tijekom cijele godine, tako da dajemo sve od sebe da te prognoze budu što je bolje moguće. Možda u njima ne uspijevamo, nismo savršeni, dakle dolazi svakako do grešaka, to je moguće. No, općenito proveli smo mnogo analiza o preciznosti, točnosti naših prognoza i moram naglasiti da imamo vrlo e, dobre rezultate što se tiče preciznosti, bolje od drugih prognozera u privatnom sektoru. To je općenito govoreći. Što se tiče programskih zemalja, od samog početka sam naglasio da u tim zemljama što se tiče krize postoji velika nesigurnost, ovih situacija bez presedana i došlo je do krize u monetarnoj, gospodarskoj uniji, eurozoni, dakle nisu na raspolaganju nijekvi mehanizmi i iznimno je teško davati bilo kakve prognoze. Dakle, molim vas za razumijevanje što se toga tiče, a ne samo vaše kritike. Dakle, okolnosti unutar kojih dolazi do ovih prognoza su izuzetno komplicirane, složene, s velikom razinom nesigurnosti. To je slučaj i za programske zemlje, dakle, prognoze nisu točne. Vratit ću se još na Grčku. Dakle, treći element za ranjive zemlje postoji velik broj elementa, novih elemenata koji sad dolaze u obzir. Dakle, imali smo povratnu spregu između državnog sektora, bankarskog sektora, došlo do razduživanja bankarskog sektora, došlo do velikog rizičnog ponašanja u gospodarstvu, dakle, efekti preljevanja i to je sve vrlo novo i teško je to procijeniti i uobličiti konkretne elemente za prognoze. Naše prognoze za programske zemlje uvijek su temeljne prognoze, o njima se raspravlja unutar tri institucije, zajedno sa državama članicama o kojima se radi. I kao što sam rekao, uvijek se mnogo raspravlja o tome dok se ne dođe do konsenzusa. Postoje i scenariji um, za slučaj nužde, no naš temeljni scenarij je ono što koristimo za postavljanje određivanje politika. U Grčkoj razlike između prognoze rezultata bile su veće nego u drugim zemljama. Neću spominjati Irsku gdje smo gotovo potpuno bili precizni i točni. Dakle, ovdje je i ondje u teškim slučajevima možda griješimo, u drugim slučajevima smo mnogo bolji. Za Grčku je vrlo jasno da tijekom prve godine ukoliko pogledamo predviđanja i rezultate, da smo bili vrlo blizu situaciji stvarno. No situacija sam velike promijenila nakon prve godine programa. Nedostajalo je preuzimanje vlasništva nad tim programom. Želite li reći da ste pogoršali situaciju? Okruženje programa je bilo potpuno drugačije nego na početku programa. Dakle, globalno gospodarstvo, proteklim godinama je mnogo gore nego do sada. Dakle, unutar takvih okolnosti teško je bilo šta predviđati i prognozirati točno u slučaju Grčke. No, svjesni smo toga da ćemo sve od sebe da to poboljšamo u budućnosti. Ako uzmemo Cipar, znamo da postoje neke nesigurnosti, za njih smo već rekli, prva godina pad od 8%. To se čini sada možda i prekonzervativnim, ali moramo biti oprezni jer ne bismo trebali biti pesimistični, niti konzervativni u prognozama, već trebamo raditi na osnovu jedne temeljne procjene. Dakle, kao što sam rekao, to uzimamo vrlo ozbiljno. Što se mandata tiče, kao što sam spomenuo, on dolazi iz Eurogrupe i država članica. Ukoliko neki program počinje, najprije se tome raspravlja, dolazi do sažetka o našim politikama, raspravlja se sa potpredsjednikom komisije, sa predsjedateljem radne skupine i onda on stupa u kontakt s državama članicama. Tijekom tih dijaloga postoji kontakt između eh, onih zaduženih za te misije i predsjedatelja Eurogrupe i svih sudionika. Dakle, postoji mnogo razmjene stajališta, mnogo rasprava, tako da mi ne možete reći da mi izolirano funkcioniramo. Ne, od samog početka postoji jasno razumijevanje kako će program izgledati i postoji neprestano kontroliranje toga i na kraju dolazi do memoranduma razumijevanja o kojem se raspravlja s državama članicama i tek ga na kraju Eurogrupa i podpredsjednik odobravaju. Dakle, postoji cijeli proces u kojem su uključene sve države članice, to nije nešto što mi sami radimo bez ikakvih povratnih informacija ili bez ikakvih uputa iz država članica. Posljednje, što se tiče ESA, I'm afraid. Um... Bojim se da nemamo vremena, e, vaš tajming je sličan vašim prognozama. Pređimo na Europsku središnju banku. Hvala vam. Ja ću nastaviti mm, komplementirati ono što je rekao Srvas Ros. No rekao bih još nešto više o prognozama. Sada kada gledamo stvari iz ove pozicije, osobito grčkoj makroekonomskoj prognozi, postoje stvari koje su se mogle drugačije ili bolje odraditi, no trebamo prosuditi te prognoze imajući na umu informacije koje smo imali na raspolaganju u tom trenutku. Znamo da te informacije za Grčku koje su bile temelj naših prognoza u 2010. travnju i svibnju i na kojima se temeljio prvi program gospodarske prilagodbe, da je to bilo vrlo nepotpuno i čak je uključivalo neke netočne i zavaravajuće statistike. U Ateni u travnju 2010. deficit za prethodnu godinu bilo nam rečeno da je otprilike 12,5 12%, nemojte me držati za riječ, oko 12,5%, no godinu i pol kasnije se pokazalo da je deficit bio 15,5%, 15,6%. Dakle, samo to je već imalo velik utjecaj i mi nismo bili svjesni stvarne situacije grčkog gospodarstva eh, u javnom sektoru. Nadalje, kad također gledamo u retrospektivi, istina je da u proljeće 2010. nismo bili u potpunosti svjesni e, administrativnih, strukturnih, institucionalnih problema koji su se u ovoj zemlji nagomilali. To nije bilo vidljivo. I rekao bih također da je došlo do značajnih kašnjenja u provedbi reformi o kojih smo se dogovorili, koje je vlada obećala i zapravo to je potkopalo povjerenje. Imali smo čak situaciju 2012. gdje je to povjerenje dovelo, odnosno nedostatak povjerenja dovelo do političke krize e, i u takvoj situaciji naravno situacija postaje sve gora i nismo to mogli očekivati prije dvije godine kada nismo računali na takvu političku krizu ili nedostatak manjakove u provedbi. Konačno, tijela vlasti su svim slučajevima skoro bili više optimistični nego što bi bilo realno. Oni su uvijek tvrdili da su naše prognoze bile prepesimistične, e, barem one s početka programa. I sada bih se bih nešto rekao o tome da li vidimo kakvo svjetlo na kraju tunela. Situacija sa nezaposlenošću to su obično indikatori koji dolaze naknadno. Nije iznenađujuće, štete na niz iznenađujuće da zaposlenost se još ne poboljšava u većini programskih zemalja, počela se poboljšavati u Irskoj, no što se tiče drugih indikatora, konkurentnosti i smanjenje javnog duga, snaženje bilanci banaka, dakle svi ti pokazatelji informacije su pozitivne i govore nam da će se u ovim zemljama dogoditi rastu na dolazećim godinama. Spomenuo bih još samo nešto o deflaciji. Mislim da ste rekli da u nekim zemljama došlo dakle, do deflacije, istina, u Grčkoj cijene trenutno padaju. I imali ste vrlo negativnu procjenu toga. Unutar eurozone, ukoliko padaju cijene u nekoj pojedinoj zemlji, e, ona treba poboljšati svoju konkurentnost, Na to samo po sebi nije loša stvar. To je dobro zbog toga što će potrošači imati niže cijene i za neku nominalnu plaću e, u odnosu na eurozonu, odnosno na druge zemlje e, relativna kupovna moć će se poboljšati. Dakle, imamo pobrkati situaciju gdje imamo relativnu procjenu, promjenu cijena u zemljama poput Grčke, što je dobro došlo jer se ona treba, ona treba prilagoditi svoju konkurentnost eh, eurozoni. E, to brkati sa zemljama gdje ima nikakvih problema sa deflacijom. I konačno, ono što je rekao gospodin Servas, prognoze, istina je da, to sam već spomenuo, da smo bili, da smo pogrešili s nekim prognozama oko Grčke, spomenuo sam razloge, no kao što smo čuli za Irsku su prognoze bile vrlo dobre, imali smo situaciju ondje gdje je većina privatnog sektora, privatne institucije su sve računale na bankrot Irske. I mi smo raspravljali tome s tijelima vlasti i o tome da ako provedu program da će zemlja neće bankrotirati da će uspjeti održati situaciju. Sada situacija izgleda mnogo bolje nego što su privatne sektori, privatne prognoze, privatna tržišta prije dvije godine mislila. Dakle, te stvari su teške, no ne možete reći da trojka ne polaže dovoljno pažnje na dobre prognoze i da svoj posao ne odrađuje dobro. Zanimljivo je da je ikon izaslanstva u Ujedinjenom kraljevstvu e, prošle e, tjedan reklo da tamo e, zapravo se odvija kriva vrsta inflacije, a mi izgledamo pravu vrstu deflacije. Izgleda to kao kolesterol. Imate onu dobru i lošu deflaciju. Evo, Werner Langen, Diego Ferro i Ani Polimata. prevođenje, e, pretpostavljam da će prevođenje dostati samo za pitanja, ali ne za odgovore. Werner. Pa evo, srčno hvala. Nakon brojnih pitanja ja ću <laughs> kratko govoriti. I vi imate mandat e, ministara financija i komisije zašto se e, Međunarodni monetarni fond nije odlučio i ovdje danas biti prisutan po vašem mišljenju? Radili se o različitoj ocjeni situacije? A drugo pitanje je kada pogledate na današnji dan vidjeli ste prognoze, prognoze e, mogu biti pozdane samo ako se temelje na sigurnim brojkama. Što biste danas učinili drugačije? Kako bi bili, kakvi bi vaši predlozi bili danas nakon ovih silnih iskustava proteklih godina? i e, taj e, izjednačavanje cijena i e, plaća prema dolje kako biste danas ocijenili tu mjeru i treće pitanje kakva je bila suradnja s lokalnim tijelima nakon spajanja programa Diogo Hvala Sharon. Ja želim započeti tako što ću reći da se slažem da zemlje koje nisu imale uredne javne račune su trebale e, donijeti odgovarajuće prilagodbe kako bi mogle rasti na održivoj osnovi. No isto tako želim naglasiti da razumijem, odnosno ne, zapravo ne razumijem kako stranke koje su bile na vladi kao što je e, Kisa u Portugalu i e, zemlje koje su E, stranke koje su dovele do tih teškoća mogu doći danas ovdje i izjavljivati ovako nešto kao što izjavljuje gospođa Forš. E, govorimo o uspjesima i, i greškama počinjenima u zemljama koje su danas u krizi a velike greške su počinjene na području socijalnog planiranja i brojke koje govore o nezaposlenosti su zaista alarmirajuće i želim e, znati uzimajući te brojke u obzir da li Europska komisija ili Europska središnja banka još uvijek vjeruju da su ti planovi bili dobro sastavljeni ili priznaju da na tim područjima su napravljene greške koje se moraju jako brzo ispraviti. Kao drugo, Zna se da su vlade zatražile dodatnu fleksibilnost s obzirom na okolnosti. Međunarodne institucije su također naglasile da je to potreban put kojim treba ići. Zašto trojke? Trojka nije prihvatila da se određena fleksibilnost ugradi u programe zemlje obuhvaćene programima sve su imale slične okolnosti. Irska e, ima bankovne e, probleme, isto tako Cipar, Portugal dobro ima druga pitanja s financiranjem. Ali su zapravo sve zemlje na kraju dobile isti lijek. Premda problemi zapravo nisu isti, jer sam ne u krivu. Eni, hvala Šeran, ja ću kratko govoriti vrlo konkretno. Moje pitanje e, gospodinu De Rozu Gospodin De Roz, kao što svi znamo, Mislim da ova rasprava zapravo je zato što e, danas započinje u Grčkoj još jedna vrlo teška, težak pregled kao što ste rekli e, hoće li Grčka postići primarni višak već u 2013. Znači ranije nego što je predviđeno znači to je sada izvisno a komisija je sumnjala da li je taj primarni višak održiv i rekli ste da ćete E, morati e, to ocijeniti do kraja godine. Moje pitanje kako e, taj primarni višak učiniti održivim? Smatrate li vi da sa daljnjim fiskalnim mjerama, jer to je ta rasprava koja je sada u tijeku, i da dalje smanjenje resursa u realnom gospodarstvu, da li je to način da primarni višak bude održiviji? i kako e, će doći do oporavka. I zadnja točka, odnosno pitanje koje su postavile brojne kolege, da li vi uzimate u obzir socijalnu i političku dimenziju dimenziju socijalne i političke stabilnosti koja je preduvjet za uspješnu provedbu programa. Hvala. Hvala. E, nastavit ćemo sada sa odgovorima. E, zahvalit ću prevoditeljima koji su nam dali četvrt sata previše, ali mislim da njihova pravila kažu da oni sada moraju ići. Dakle, e, komisija neka nastavi na engleskom.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 than we thought but not only in countries we also see it in other countries reakcije tržišta su bile jače nego što smo vidjeli rebalansiranje ekonomije i građevinskog sektora i reakcija tržišta rada je bila daleko jača nego što smo mi mislili nijedan model to nije mogao predvidjeti. Što se tiče fleksibilnosti i programa, da, točno je, programi su fleksibilni i to u dva aspekta. Čak i ako zemlje imaju vrlo slične programe, ali znamo da se razlikuje uvelike. E, unutar zemalja postoje razlika. Ako usporedite e, memorandum o razumijevanju e, Irske i onaj Grčke, vidjet ćete da je razlika velika. U Irskoj je naglasak na bankovnom sektoru, fiskalnom sektoru i naglašava se veća fleksibilnost ekonomije nego u Grčkoj. A strukturalne reforme su razvijenije nego u Grčkoj. Dakle, ne bih ja to rekao, ne bih rekao da je riječ o fleksibilnosti, već o individualizaciji, o prilagodbi programa individualnim situacijama, iako postoje vrlo slični programi. Drugi element fleksibilnosti je da e, su unutar Europske monetarne unije e, promjene e, moguće. Ovo je živo, živo tijelo E, stvari su se mijenjale zato što su tražile ili zemlje ili trojka e, i to se mijenjalo. Ako su rezultati dobri, zašto ne? Can be done. Um, I'm almost there. Uh, we have the question, uh, of... E, postavljeno je pitanje u vezi Grčke jedna zastupnica je postavila pitanje i pitala zašto čekamo. E, zato što hoćemo e, statističke brojke A zašto trebamo čekati? Znamo da postoje kašnjenja i trebamo čekati do kraja godine. Trebamo čekati Eurostat jer oni još nemaju sve brojke za 2013. godinu koje trebaju poslužiti kao temelj za odluke. Buduće mjere, da, još uvijek su potrebne jer kao što znate e, mislim da će doći do malog suficita sada 4,5% je potrebno kako bi se održao deficit. Dosta toga je učinjeno. Brojke su različite naravno i uvijek postoji prostor za napredak. E, dosta rezultata očekujemo zahvaljujući borbi protiv utaje poreza. I zadnje e, u vezi socijalne dimenzije. Unutar e, programa se socijalnoj dimenziji poklanja i tekako velika pažnja. Mi smo svjesni toga da teret mora biti pravno, pravilno raspodijeljen, jer e, inače je to sve dosta loše za ekonomiju. Dakle, ravnomjerna raspodjela tereta je od ključne važnosti. Borba protiv e, utaje poreza također e, ne samo zbog ekonomiju i zaštenje, već i iz političkih e, razloga. Socijalne, socijalna e, dimenzija. je programi u zemljama koji i tekako uzimaju u obzir one najosjetljivije skupine društva – koje, s kojima se postupa na poseban način. Isto tako nastoji se povećati učinkovitost mreže socijalne zaštite. Postoje mjere kojima je cilj poboljšati socijalnu zaštitu uključujući medicinsku zaštitu odnosno kako bi se poboljšalo financiranje e, ovoga. Dakle, sve te mjere su ugrađene već u postojeće programe. E, prema riječima irskog, irske vlade, programi socijalne pomoći su važni jer se tako financira socijalna zaštita jer bez ovih posebnih programa neće se moći, ne bi se mogla dalje nastaviti ostvarivati socijalna zaštita. I mogao bi tako dati vam još čitav niz primjera, ali mislim da ovo dovoljno da vas uvjerim da je socijalna dimenzija uzeta u obzir. Zahvaljujem, ja ću biti kratak jer Srvas Deros je istaknuo sva pitanja vrlo lijepo. Rekao bih samo nešto o socijalnoj dimenziji. To se tiče pitanja šta bismo možda učinili drugačije. Dakle, možda bismo od samog početka, sada mislim prvenstveno na Grčku, od početka mogli staviti veće težište na reforme tržišta, proizvodnog dijela tržišta, jer kad kada se iznenadimo koliko je snažna, koliko su neki interesi snažni. Dobro je poznato da zbog njih može se ublažiti reforme ili odgoditi ili slično i tu se obično radi o ljudima koji štite eh, razmjerno imućne skupine, poduzetnike eh, ili osobe koje imaju razmjerno visoke prihode. Dakle, otvaranje tržišta proizvoda i Uh, ukidanje neopravdanih privilegija koje omogućuju nekim sektorima, nekim uh, profesijama da drže cijene visokima na uštrb normalnih potrošača, to je sve vrlo važno. I od početka smo to imali zapravo u programu za Grčku, no u smislu prijedloga eh, strane grčke vlade nismo baš dobivali mnogo, tako da smo tijekom programa mi davali prijedloge sa svoje strane, dakle kako bi se moglo eh, napredovati reformama tržišta proizvoda i u velikom broju slučaja one su pomogle eh, socijalne ravnopravnosti. Što se tiče porezne uprave, sad vas to spomenuo, to je još jedan primjer. Izbjegavanje plaćanja poreza zapravo tu socijalna ravnopravnost pod kapa i mnogo smo učinili grčkim e, tijelima da se bore protiv utaje poreza. Mislim zapravo da mogu tu prekinuti. Jer Servas je dao e, dobre primjere e, naših svih napora. Dakle, kada raspravljamo s vladama, e, doista smo zabrinuti za one koji najviše pate, koji su najranjiviji u tim zemljama. I mislim da zapravo imamo zajednički cilj. Kada sjednemo zajedno sa partnerima unutar trojke i vlada, želimo e, krizu privesti kraju što je prije moguće, postaviti temelje za ostvarenje većih prihoda, veće razine zapošljavanja u budućnosti, ali i naša gospodarstvo želimo učiniti otpornijima za buduće šokove. Jer kao što smo vidjeli, krutost, nefleksibilnost u ekonomskim strukturama uvelike je povećao socijalnu cijenu krize, nezaposlenost. I ne želim imati istu takvu situaciju kada se suočimo sa nekom sljedećom svjetskom eh, krizom eh, šoka eh, cijena nafte i tome slično, jer do toga će doći. Dakle, pripremimo se sada da budemo otporni, da imamo situaciju da se u budućnosti zemlje da lakše prebrode buduće šokove i da socijalne cijene budu niže. To je naš osjećaj unutar trojke, a vjerujem da ga dijelimo sa tijelima vlasti eh, i sudionicima Eurogrupe i naravno sa svima vama. Hvala vam, zahvaljujem svim govornicima. Mogli smo cijelo poslje podne zapravo provesti i utrošiti na, samo, na svaki od ovih panela. Žao mi što smo morali žuriti da svi dijelimo zajednički cilj, privesti kraj ovu krizu i vratiti se rastu, stabilnosti. No mislim da je jasno da preduzimanje da je potrebno preuzeti odgovornost kako parlament, tako i stanovništvo, a ne samo biti mudri u retrospektivi. Dakle, nastavit ćemo svakako s raspravama o ovome. Hvala.